I think we can start. Mislim da možemo započeti. Poštovane kolegice, poštovane kolege, dame i gospodo, započinjemo sa sastankom odbora za promet. Možemo odmah prijeći na usvajanje dnevnog reda. Imali prigovora? Nema. Onda usvajanje zapisnika od 1. rujna, ako nema nikakvih prigovora i ove ovaj se smatra usvojenim. Odluke koordinatora sastanka 1. rujna dobili ste materijale. Ako nema nikakvih prigovora koji će se uložiti danas do 17.30, smatrat ćemo iste usvojenima i također četvrtak u 11 sati. Imat ćemo zajednički sastanak e, sa odborom e, regija o prekograničnoj povezanosti takozvani missing links. E, mi smo izvršili pritisak na komisiju i komisija je iznijela svoj prijedlog o tome i želi izdvojiti 110 milijuna eura u te svrhe. Odbor regija nam je uvijek pomagao u ovoj našoj borbi, tako da ćemo mi s njima imati zajednički sastanak. Želim također pozvati sve prisutne da sudjeluju na tom sastanku u četvrtak u 11 sati jer e, bi moglo biti neugodno ako prostorija bude poluprazna. Dakle, podsjećam još jednom u četvrtak u 11 sati zajednički sastanak odbora Tran i odbora Regija o Missing Links. Točka četvrta, imamo dva predmeta statistika prijevoza robe u unutarnjim vodnim potovima i statistika željezničkog prijevoza. S obzirom na prikupljanje podataka o robi putnicima i nesrećama, dakle i provedbeni i delegirani akti i također prikupljanje podataka o statistici željezničkog prijevoza, s obzirom na nezgode i prikupljanje podataka o robi, putnicima i nesrećama. Predsjednik parlamenta prošlog 15.9. je na plenarnoj sjednici priopćio stajalište vijeća u prvom čitanju o oba predmeta. Sukladno članku 62. stavku 2. E, poslovnika, stajalište vijeća se razmatra na prvoj točki dnevnog reda prvog zasjedanja nadležnog odbora nakon datuma priopćenja od predsjednika, dakle to je bilo 15. rujna i ovo je prvi sastanak nakon tog priopćenja i ovo je prva točka dnevnog reda, dakle u skladu smo odred, sa odredbama poslovnika. Tako da želim priopćiti da smo zaprimili stajalište vijeća i e, za ovaj predmet sada formalno počinje drugo čitanje. Izvjestitelji će danas poslijepodne izvjeti svoje preporuke za drugo čitanje, a glasovanje će se održati 11. listopada. Prelazimo sada na petu točku dnevnog reda. Povezanje, poboljšanje povezanosti i e, poboljšanje infrastrukture u istočnoj i Južnoj Europi, dakle je gospodin Poreba, možemo preći odmah na glasovanje. Otvoramo dakle, glasovanje. nažalost mikrofon je isključen. I dalje ne čujemo. Thanks. Also. Dobro. Kompromis šest za. Protiv. Suzdržani. Usvaja se. Amandman 26 za. Protiv? Suzdržani? Provjerit ćemo. Otvoram glasovanje. Zatvoram. 18 za, 12 protiv. Usvaja se. Kompromis 7 za. Protiv. Suzdržani. Usvaja se. Amandman 34. Za. Protiv. Suzdržani. Odbija se. Regi 13. Prvi dio za. Protiv. Suzdržani. Usvaja se. Kompromis 8. Za. Protiv. Suzdržani. Usvaja se. Kompromis 9. Za. Protiv. Suzdržani. Usvaja se. Regi 12 za. Protiv. Suzdržani. Usvaja se. Kompromis, za, se. Eh, kompromis 11 za. Protiv. Suzdržani. Usvaja se. Kompromis 12 za. Protiv. Suzdržani. Usvaja se. Kompromis 12 za. Protiv. Suzdržani. Usvaja se. Kompromis 13 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 63 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Provjerit ćemo. Amandman 63. Otvorim glasovanje. Zatvoram. 12 za, 20 protiv zamolio bih da dobro podignete ruku jer inače ne mogu učitati koji je glasa za protiv. Regi 2, drugi dio za protiv suzdržani usvaja se. Amandman 65 za protiv suzdržani odbija se. Regi 4 za protiv suzdržani se. Usvaja se. Kompromis 14 za, protiv, suzdržani. Usvaja se. Regi 5 za, protiv, suzdržani. Usvaja se. Regi 5 drugi dio za, protiv, suzdržani. Usvaja se. Regi 14 za, protiv, suzdržani. Usvaja se. Regi 15 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Regi 8 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 15 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 74, 73. Eh, za, protiv, suzdržani, provjerit ćemo. 73. amandman, otvaram glasovanje. Zatvaram. 19 za, 12 protiv, suzdržanih nema, osvaja se. Kompromis 16 za, protiv, suzdržani usvaja se. Kompromis 17 za, protiv, suzdržani usvaja se. Kompromis 18 za, protiv, suzdržani usvaja se. Amandman 95 za, protiv, suzdržani, provjerit ćemo. Amandman 95, otvoram glasovanje. Ist geschlossen. Zatvaram. 12 za, 20 protiv, suzdržanih nema, odbija se. 97 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 98 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 99 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Ispričavam se. Amandman 99 i provjerit ćemo. Otvoram glasovanje. Ah. Zatvoram. 18 za, 15 protiv, nema suzdržanih, usvaja se. Amandman 100 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 102 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 20 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 21 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 22 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 120 za, protiv, suzdržani, odbija se. Kompromis 23 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 96 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 122 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 19 za, protiv, suzdržani, usvoja se. Kompromis 24 za, protiv, suzdržani, usvoja se. Kompromis 25 za, protiv, suzdržani, usvoja se. Amandman 133 za, protiv, suzdržani, usvoja se. 134 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 135 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 136 za, protiv, suzdržani, usvaja se. kompromis 26. Izvjestitelj mi kaže da na sastanku izvjestitelja u Sijeni nije usvojeno zajedničko stajalište o jednoj rečenici. Hoće li ona biti obuhvaćena kompromisom? Dakle, hoćemo li to obuhvatiti kompromisima ili ne? Dakle, to je predmet glasovanja. I to je stavak 17. Usvajanje mjera koje su u skladu o razvoju mreža i tako dalje. Dakle, tko je za to da se ta rečenica uvrsi u kompromis, tko je protiv, suzdržani. Provjerit ćemo. Otvaram glasovanje. Dakle, ne glasujemo o kompromisu, nego samo o ovoj rečenici, ponavljam. Zatvaram glasovanje. 13 za, 18 protiv, 2 suzdržana. Dakle, tu rečenicu nećemo obuhvatiti kompromisom. Sada možemo prijeći na glasovanje o kompromisu 26 bez tog dodatka. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 145. amandman za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. 146 za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 147 za? protiv, su provjerit ćemo, 147. amandman, otvoram glasovanje, zatvoram, 11 za, 20 protiv, 2 suzdržana, odbija se. Kompromis 7 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 28 za, protiv, suzdržani, usvoja se. Amandman 155 za, protiv, suzdržani, usvoja se. 156 za, protiv, suzdržani, provjerit ćemo. 156. je amandman, otvaram glasovanje. Zatvoram. 11 za, 9 protiv, 13 suzdržanih. Usvaja se. Kompromis 29 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 160 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Regi 10, prvi dio za, protiv, suzdržani, usvaja se. 163. amandman za, protiv, suzdržani, usvaja se. 165. za, protiv, suzdržani, usvaja se. 166. za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 30. za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 31. za, protiv, suzdržani, Usvaja se. Kompromis 32 za, protiv, suzdržani. Usvaja se. Amandman 86 za, protiv, suzdržani. Provjerit ćemo. 186. amandman. Otvaram glasovanje. Zatvoram. 20 za, 10 protiv, 3 suzdržana, usvoja se. 185 za, protiv, suzdržani, provjerit ćemo. 185 je amandman, otvoram glasovanje. Zatvoram. 22 za, 10 protiv, 1 suzdržani, usvoja se. 33. kompromis za, protiv, suzdržani, usvaja se. 192 za, protiv, suzdržani, provjera. 192. amandman, otvoram glasovanje. Zatvaram. 22 za, 11 protiv, nema suzdržanih, usvaja se. Kompromis 34 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 198 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 1 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Regi 11 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 2 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 9. za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 4. za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 5. za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 18. za, protiv, suzdržani, Provjerit ćemo. Otvoram glasovanje. Zatvoram. 19 za, 11 protiv, 2 suzdržana, usvoje se. Amandman 1, 2, za, protiv, suzdržani, odbija se. Amandman 2, za, protiv, suzdržani, usvaja se. Da. zaključno glasovanje. Otvaram. Zatvaram glasovanje. 28 za, 4 protiv, 2 suzdržana, usvoja se. Čestitke izvjestitelju. Wir kommen jetzt zum Sada dolazimo na razmjenu mišljenja o poslađivanju e, e, zakona propisa administrativnih odredaba država članica u pogledu zahtjeva za pristupačne proizvode usluge dajem riječ Davoru Škrlecu, on je izvjestitelj. E, molimo vas da ga poslušate u miru, tišini. Uh, prije svega pohvaljujem rad europske komisije koja je predložila izuzetno kvalitetan i hvale vrijedan prijedlog direktive o usklađivanju zakona propisa i administrativnih odredaba država članica u pogledu zahtjeva za pristupačnost proizvoda i usluga kao izvjestitelj za mišljenje ovog odbora smatram ključnim nastaviti ulagati napore u poboljšanje postojećih infrastruktura s ciljem postizanja ravnopravne pristupačnosti prijevozu i turizmu svih građanki i građana Europske unije. Već smo putem usvojenog mišljenja u travnju ove godine o provedbi Konvencije Ujedinjenih naroda o pravima osoba s invaliditetom uz poseban osvrt na zaključne napomene Odbora UN-a za prava osoba s invaliditetom naglasili kako vjerujemo u prednosti zajedničkih pravila o pristupačnosti na razini Europske unije te iščekujemo brzo donošenje prijedloga Komisije za europski akt o pristupačnosti direktiva o kojoj danas raspravljamo ključna je za postizanje rješenja na probleme pristupačnošću za osobe sa smanjenom pokretljivošću i osobe s invaliditetom u područjima prometa mobilnosti i turizma svakako trebamo inzistirati na pristupačnosti u pogledu prijelaza s jednog prijevoznog sredstva na drugi kao i pristupu bez prepreka kako prijevoznim sredstvima tako i internetskim stranicama samoposlužnim terminalima aparatima za prodaju karata, informacijama u realnom vremenu te brojnim drugim koji se baziraju na postojećim i novim tehnologijama u području intermodalnosti, interkonektivnosti i interoperabilnosti. Nediskriminirajuću mobilnost svih naših građana i građanki možemo postići jedino ako osiguramo pristup bez prepreka uslugama prijevoza, infrastrukturi i intermodalnim spojnim čvorištima. Turizam nikako ne smijemo zaboraviti u ovoj jednadžbi je pristupačnost od iznimne važnosti za spomenuti sektor kako bi svi bili u mogućnosti iskoristiti europske turističke ponude. Daljnji i kontinuirani napori u prijevozu i turizmu prijeko su potrebni i siguran sam kako ću s kolegama izvjestiteljima u sjeni postići kvalitetne i zadovoljavajuće rezultate u kreiranju mišljenja ovog odbora koje će uvjeren sam doprinijeti borbi protiv diskriminacije naših građanki i građana u sektorima koji su u nadležnosti ovog odbora. Hvala lijepa i sad očekujem mišljenja izvjestitelja u sjeni. Hvala. Vielen Dank, aber bevor die Schattenberichterstatter... Hvala lijepa. Prije nego što čujemo od izvjestitelja u sjeni, predstavnik komisije ima riječ, 10 minuta. Good afternoon. Thank you very much. Dobar dan, hvala vam lijepa na ovoj e, prilici da prezentiram e, akt o pristupačnosti. Mi smo bili i u drugim odborima, odboru IMKU e, i EMPL odboru, dakle ovo je prvi put da ovo predstavljamo ovdje i zbog važnosti, pristupačnosti prijevoza, jako nam je bitno da možemo izložiti ovaj akt. E, strategija e, e, o osobama s invaliditetom komisija želi da svi, svo stanovništvo može sudjelovati u društvu i u gospodarstvu. Jedan od prvih prioriteta bio je strategija koja pokazuje da trebamo donijeti regulatorne mjere kako bismo osigurali pristupačnost robama i uslugama i osigurali standarde za posebne sektore kako bismo osigurali e, funkcioniranje unutarnjeg tržišta i kako bismo poboljšali unutarnje tržište to će imati dobre posljedice na e, olakšavanju posla za industriju, a i pozitivno će utjecati na jednakost i jednako sudjelovanje osoba sa invaliditetom. Dakle, 8 milijuna osoba sa invaliditetom u Europi i 20% e, stanovništva Europske unije. Zašto trebamo akt o pristupačnosti na razini Europske unije? Kao što sam prije rekla, sve države članice, osim jedne koja završava taj proces, je ratificirala Europsku konvenciju o pravima osoba s invaliditetom, a konvencija obvezuje e, države članice na pristupačnost. Isto tako, e, odbor za osobe sa invaliditetom je e, odredio pravnu narov takvih e, osoba, takvih prava osoba sa invaliditetom i praćenje, praćenje zadovoljavanja obveza. Zajednička pravila na razini Europske unije će pomoći da se izbjegne fragmentacija unutarnjeg tržišta. Oni koji će imati koristi od e, takvog akta za pristupačnost su industrija i pružatelji usluga jer to će olakšati njihov posao, a isto tako će dati pravnu sigurnost da će e, proizvodi e, ispuniti obveze pristupačnosti u cijeloj Europskoj uniji. E, isto tako to će koristiti osobama s invaliditetom i starijim osobama. I zato bih e, predložila da imamo, e, da imamo neka rješenja. rješenja neka, neka od rješenja će biti skuplja, međutim imamo mogućnost smanjiti troškove za namjenska rješenja. Na kraju ćemo svi imati koristi od toga, jer pristupačnije recimo strojevi za izdavanje karata e, e, će imati koristi za sve nas kako bismo mogli kupiti karte a i e, imati jedan pristupačniji okoliš u stanicama. E, to će omogućiti i bolju mobilnost osoba u Europskoj uniji, a od toga će imati koristi i mala srednja poduzeća. Ako imamo zajednička pravila, to će im pomoći da sudjeluju u prekograničnim djelovanjima, a isto tako da trebaju e, e, više, manje ulagati u previše različitih e, pravila u državama članicama. E, kao prvo, e, takva pravila o pristupačnosti će postojati vezana za od, određene proizvode i usluge, a drugi dio isto tako ima jednake, jednaka pravila o pristupačnosti koja su funkcionalna, a isto tako pojašnjava značenje pristupačnosti u, u zakonima Europske unije. Koji su ključni elementi akta o pristupačnosti? S jedne strane postoji zahtjev za funkcionalnom pristupačnošću, to se kombinira s klauzulom koja osigurava e, slobodno kretanje e, robe i usluga koji zadovoljavaju te zahtjeve, a što se tiče e, procjene e, usklađenosti, prva, prva faza je samo procjena, a nakon toga postoji nadzor tržišta i mogućnost da osobe s invaliditetom i, i organizacije koje ih zastupaju da, da podnesu tužbe prema nacionalnim zakonima. Ono što ne čini ovaj akt o pristupačnosti, on ne, e, govori o detaljnim, moguć, načinima osiguravanja pristupačnosti. Dakle, ne, e, ne nameće obveze svim proizvođačima, nego samo nekima, a isto tako ne e, nameće zahtjeve koji su opterećujući. Dakle, postoji članci E, koji, koji izbjegavaju e, neproporcionalno, neproporcionalno opterećenje. A isto tako postoje elementi o pristupačnosti e, koji nisu prethodnim aktima bili uređeni. Komisija je izradu ovog akta temeljila na procjenu učinka a isto tako treba provesti studiju o državama članicama koje pokrivaju 80% BDP-a i 70% e, svog stanovništva Europske unije. Provedene su mnoge konzultacije, neke mogućnosti su odbačene, a dokument isto tako pokazuje da bi e, trebao postojati pravni akt kao što je direktiva. U odnosu na vezu sa ostalim zakonikima Europske unije, kada se tiče javne nabave, e, direktiva o javnoj nabavi već zahtijeva pristupačnost e, kada se radi o specifikacijama u natječajima, a akt o pristupačnosti govori o tome što znači pristupačnost. Isto vrijedi i za e, strukturni investicijski fond i za prijevoznu i prometnu infrastrukturu i ako se odluči e, koristiti takva pristupačnost kada se radi o prometu. E, pristupačnost ne e, mijenja dobrovoljnu prirodu i neobvezujuću prirodu ostalih pravnih akata. Povezana je isto tako za direktivu o pristupačnosti internetu, dakle povezuje se sa drugim web stranicama, ali koristi jednake zahtjeve. Kao što sam prije rekla, sadrži e, članak o proporcionalnosti i subsidijarnosti, a o tome govori i e, vrlo pozorno, e, biranje proizvoda i odredbu o pružanju usluga od određenog datuma kao i procjenu, procjenu usklađenosti. Moj posljednji slajd je rok za provedbu, dakle prijedlog pokazuje da bi to trebalo biti dvije e, godine nakon stupanja na slagu za transpoziciju, a šest godina za provedbu. E, isto tako trebamo jedno, jedno izvješće e, nekoliko godina nakon same provedbe. Hvala vam lijepa što ste mi dali priliku na ovu prezentaciju. Hvala lijepa. Sljedeći je gospodin Breko. Hvala vam lijepa. Zahvaljujem izvjestitelju i komisiji na njihovim primjedbama. Ja pozdravljam bilo koju inicijativu komisije koja promiče prava osoba s invaliditetom i omogućava im da bolje sudjeluju u društvu. To se naravno uklapa i na promicanje Ujedinjenih naroda e, prava osoba s invaliditetom. To isto tako se uklapa u e, uredbu o pravima e, prijevoza. Dva pitanja imam za komisiju. Na koji način će komisija očekivati osigurati da to ne bude u sukobu sa postojećim zakonodavstvom ili da ne bude preklapanja, a drugo je kada se radi o opsegu primjene. Dakle, kada se radi o osobama sa funkcionalnim ograničenjima ili invaliditetom, moje pitanje bi išlo dalje od koncepta kojeg mi e, koristimo. Dakle, imamo ljudi koji imaju ograničeno kretanje ili koncept koji, ili pojam koji se koristi iz e, uredbe Ujedinjenih naroda. Dakle, moje pitanje bi bilo koji će još slučajevi biti obuhvaćeni. Hoće li to obuhvatiti i ljude koji su prošli kroz određene nesreće, ljudi koji nisu jako mobilni, e, trudnice i slično. Dakle, što se misli pod ovim pojmom e, osobe sa smanjenom funkcionalnom sposobnošću? Hvala lijepa, gospodine predsjedatelju. Ja bih htjela zahvaliti Europskoj komisiji na izlaganju o svom prijedlogu u ovom odboru, a zahvaljujem i izvjestitelju. Mi smo surađivali na prethodnim izvješćima. Prijevoz ili promet je od ključne važnosti za osobe koje imaju različite vrste invaliditeta. I zato akt o pristupačnosti treba sadržavati i ovaj aspekt. E, pristupačnost e, e, pristupačnost roba i usluga prijevoza ne smije obuhvatiti samo osobe s invaliditetom. Moramo razmisliti i o infrastrukturi za pristupačnost kada se radi o svim vrstama prijevoza. Isto tako moramo pogledati postojeće zakonodavstvo. Roba i usluga, uključujući robu i usluge kada se radi o prijevozu, moraju biti u skladu sa tehnologijama koje pružaju pomoć osobama s invaliditetom kako bismo izbjegli stvaranje dodatnih prepreka. Zaista se radujem daljnjoj suradnji s našim izvjestiteljem i s našim kolegama zato što mislim da je ovo vrlo važan prijedlog posebno za 8 milijuna osoba s invaliditetom, ali isto tako za sve nas. Hvala lijepa. Hvala lijepa. Foster. Hvala vam lijepa. Zahvaljujem e, na komentarima komisije. Mislim da e, svi pozdravljamo e, neka djelovanja kada bi, kako bi dali ljudima pristupačnost svim prijevoznim sredstvima kako bi se te osobe mogle kretati s jednog mjesta na drugo. Nekoliko stvari vezano ne na načelo, mislim da se svi slažemo s tim načelom, nego e, vezano za ovo izvješće komisije. Moram reći da neka od formulacija koje ste koristili nisam sigurna da shvaćam. Mislim da ponekad treba pojasniti e, same jezične fraze. Što mislite kada koristite neke od tih pridjeva, kada opisujete E, određene poteškoće koje možda imaju neki od korisnika ili putnika. Isto tako, postoji određena bojazan da će se nešto preklapati u zakonodavstvu. Već imamo zakonodavstvo na nekim područjima, kao i u prometu, kada govorimo o putnicima sa smanjenom mobilnošću. I sa osobama koji imaju puni invaliditet i koji trebaju 100% skrb kako bi se kretali s jednog mjesta na drugo. I zato bi trebali malo pojašnjenja e, kako bi vidjeli e, u kojem smjeru to ide. Međutim, što se tiče načela, mi u potpunosti podržavamo e, da treba učiniti određene radnje u tom smjeru. Hvala lijepa. Hvala lijepa. Gazina Majsner. Hvala lijepa. Ja govorim u ime izvjestitelja u Sijeni. Općenito govoreći, mislim da je ovo vrlo dobar vrlo dobro izvješće jer imamo sve više osoba u društvu s invaliditetom, a posebno razmišljam o poteškoćama koje imaju mlade majke sa kolicima. E, čitam dokumentaciju ovdje na engleskom. Dakle, kada se radi o e, unutarnjem tržištu. To treba učiniti u e, bliskoj suradnji sa e, e, udrugama za putnike i trebamo ponuditi infrastrukturu i usluge osobama sa smanjenom mobilnošću ili osobama s invaliditetom. Osim potrebe da se poboljša pristup različitim prijevoznim sredstvima, postoji i potreba da osiguramo bolji pristup web stranicama i IT sustavima. Živimo u e, eri interneta kada veliki postotak usluga e, se prodaju preko interneta i zato moramo razviti konkretne alate kako bismo olakšali pristupačnost prijevoznih proizvoda. E, zaista se veselim što ću raditi s izvjestiteljem na ovim pitanjima. Puno hvala. Hvala. Sljedeća Marija Kristina Izvolite. Hvala, predsjedniče. Zahvaljujem komisiji i izvjestitelju. Moramo biti pragmatični kad govorimo o invalidnosti. Ne znam jeste li ikad pokušali doći do od jedne druge točke željezničkim prijevozom sa djetetom koji ima invalidnost. E, ja sam to pokušala već prije mnogo godina u Francuskoj. E, znam da na europskoj razini se mnogo toga može učiniti, ali do sada se nije mnogo toga promijenilo. Ovdje imamo prijedlog direktive kojim se želi poboljšati pristupačnost osoba s invaliditetom, e, robi i uslugama. Kako možemo postići veću efikasnost u odnosu na prošlost? Možete nam sada dati možda e, dokaz da je došlo do poboljšanja. E, žao mi je, ali do sada mi se čini da rezultati nisu bili na visini zadatka. Nemamo dovoljnu preciznost, rekli su kolegi i kolegice, u definiciji robe i usluga, u definicijama i u definiciji područja primjene ovog dokumenta. To međutim nije e, bjanko ček za e, komisiju, zato što vidimo da ovdje nedostaje demokratska zastupljenost i tu ima čak i nekih ekscesa. Otvaram zagradu Jasno mi je da sada trebamo uvesti nekakvu dosljednost e, u ovim provedbama. Međutim, postoji jedna rečenica koja me brine. Mm, pitam se što znači to... E, ovdje imamo samo simbolički aspekt Europe koja e, se treba uskladiti sa SAD-om. Mislimo li možda da će ova direktiva koristiti kompanijama u SAD-u koje već mnogo godina primjenjuju ova pravila i oni neće trebati ništa dodatno poduzeti kako bi se uskladili s europskim e, propisima za razliku od europskih tvrtki koje će e, biti time pogođene. Vi ste govorili o mikro e, poduzećima, ali to nije dovoljno. Nemamo samo mikro poduzeća, barem ne na francuskom teritoriju. Dakle, moramo imati na umu kakva je stvarna situacija. U većini Europe Građani su protiv e, TISE i takvih sporazuma zato što bi to značilo prihvatiti neka pravila protiv kojih su e, većina građana. To bi bila logika koja se slijedila kako bi se došlo do ove direktive. Osim toga, malo sam i šokirana zbog ovog znaka jednakosti koji se postavlja među osobama s invaliditetom. Naravno, moramo ponovno definirati invalidnost. Govorili smo o trudnicama, ali tu postoje i drugi problemi e, problemi pristupačnosti. Ne smijemo sve stavljati u isti koš. Hvala. Zahvaljujem. A sada u ime komisije, gospođa Plačencija Porero, izvolite. Hvala. Mislim da sam čula mnogo zanimljiva pitanja. Pokušat ću odgovoriti na njih i dati vam glavne elemente koji su zatraženi u tim pitanjima. E, nešto sam si i zapisala. Nekoliko pitanja spomenulo je to kako ova direktiva je povezana sa E, drugim e, komadima zakonodavstva u pogledu infrastrukture. Želim sada reći da se ovdje radi o komplementarnosti. Elementi koje obuhvaća zakon o pristupačnosti, web stranice, e, pametno izdavanje karata, dobivanje informacija u realnom vremenu, automati za prodaju karata i tako dalje. To sve nije obuhvaćeno u drugim postojećim e, propisima europskog zakonodavstva. Ova direktiva, odnosno akt o pristupačnosti, upućuje na usklađivanje mogućnosti država članica e, i to je opcija. Što se tiče funkcionalnih zahtjeva, to bi značilo da imamo samo jedan slučaj, kada zahtjevi za pristupačnosti u proizvodu, dakle u željezničkom prometu, moraju biti e, ispunjeni. Ovdje se ne obuhvaćaju neka prijevozna sredstva, na primjer vozila, zato što su oni obuhvaćeni drugim e, zakonodavnim aktima. Ova direktiva nadopunjuje postojeće zakonodavstvo Europske unije. Kad se govori o korisnicima, onima koji će najviše od toga profitirati, e, ovdje se spominju osobe sa funkcionalnim ograničenjima i spominju se osobe s invalidnošću. Osoba s invaliditetom e, je definirana na temelju Konvencije UN-a o pravima osoba s invaliditetom. Ideja e, uključivanja osoba sa funkcionalnim ograničenjem poziva se na one osobe koje imaju privremeno oštećenje. E, definicija invalidnosti obuhvaća samo dugoročna oštećenja, međutim neki su ukazali na potrebu da se obuhvate i druge osobe, na primjer osobe koje su slomile nogu ili osobe koje trenutno ne mogu vidjeti, na primjer zbog nedavne operacije oka. Te osobe nisu osobe s invaliditetom, ipak one će imati veliku korist od akta o pristupačnosti koji će se tako provesti. Akt o pristupačnosti također nadopunjuje uredbu o prijevozu što se tiče osobe sa smanjenom pokretljivošću. Moramo shvatiti to da konvencija cilja na to da imamo jednaku e, pristupačnost. Ako želimo imati jednaku pristupačnost, moramo imati i također pomoć. E, ta dva elementa idu jedan uz drugi ako budu imali bolju pristupačnost proizvodima i uslugama, osobe će trebati manje pomoći od drugih. Ipak, pomoć će uvijek biti potrebna i nema potrebe da mijenjamo druge zakonodavne akte zbog toga. Želim samo potvrditi da je to potpuno u skladu sa zahtjevima pomoći. Pokušavam sada pročitati koje je bilo sljedeće pitanje u vezi sa suradnjom sa svim dionicima. Imajte na umu da smo imali sveobuhvatnu javnu konzultaciju, imali smo rasprave sa svim dionicima, sa osobama e, s invaliditetom, razgovarali smo sa starijim osobama, Znamo da stanovništvo stari i time osobe e, formalno ne postoje osobe s invaliditetom, ali teže čuju, tresu im se e, udovi ili takve osobe mogu svakako e, imati koristi od bolje pristupačnosti. Mi ćemo svakako nastaviti surađivati sa predstavnicima ovih dionika. Što se tiče sada pitanja o usklađivanju sa SAD-om. Želim pojasniti sljedeće. Ova direktiva se temelji na unutarnjem modelu, dakle to nije samo europski način reguliranja ovog pitanja. Direktiva postavlja opća načela što se tiče funkcionalnih zahtjeva, a nakon toga su europski standardi ti koji će e, se E, kojima će se postići sukladnost. Tako je predviđeno u memorandumu i u e, prethodnom pripremnom radu. Imamo globalne standarde u području e, ICT-a, informacijsko-komunikacijske tehnologije. Vidjeli smo nedavno su uključene u raspravu o pristupačnosti javnim mjestima. Čuli smo mnoge glasove koji su govorili o tome da se koriste globalni zahtjevi za pristupačnost. Kad govorimo o usklađivanju na globalnoj razini ili na razini SAD-a, ne radi se samo o web sajtovima, nego se radi o ICT-u. Također eh, bih htjela time zaključiti. Mislim da sam odgovorila na većinu pitanja. će mi drago odgovoriti i na sljedeća pitanja. Hvala. Zahvaljujem. A sada još jednom gospodin Škrlic, izvolite. Zahvaljujem gospodine predsjedniče. E, zahvaljujem e, izvjestiteljima sjeni na e, vrlo korisnim primjedbama, pitanjima koje su uputile Europskoj komisije kao i predsjednici Europske komisije na vrlo detaljnim i, kvalitetnim odgovorima. Ja sam zaboravio na početku napomenuti da je nadležni odbor IMCO i da smo mi zapravo ograničeni davati mišljenje na one dijelove direktive znači, koje se odnose u nadležnosti ovog našeg odbora za, za transport i turizam. Evo, zahvaljujem i veselim se naravno suradnji sa e, kolegicama i kolegama izvjestiteljima. Hvala. Ja, vielen Dank. Und der Entwurf der Stellungnahme wird im Hvala. Prijedlog, nacrt izvješća bit će predstavljen u studenome. A sada idemo na točku dnevnog reda Strategija zakoplovstva za Europu. Pavel Telička je izvjestitelj. Imate riječ, izvolite. Hvala. Dame i gospodo, Prošlo je nekoliko mjeseci od kad je gospođa Bulc, povjerenica, predstavila komunikaciju koju nazivamo strategijom zrakoplosa za Europu. To je sektor e, za koji mislim da se, ćete se svi složiti da je sektor vrlo uspješan. Vjerujem da međutim donekle možemo reći da je on e, u skladu sa percepcijom E, izvjestitelja u sjeni i ovdje želim podcrtati to da smo svi mi bili u kontaktu s kolegama i kolegicama i ja sam izrazio svoju filozofiju, svoju percepciju, dobio sam mnoge komentare i vjerujem da sam mnoge komentare uspio uključiti u ovaj tekst. Želim podcrtati to da smo se složili u ovom krugu e, izvjestitelja u sjeni da ne želimo ponavljati e, elemente iz komunikacije komisije, nego želimo pocrtati ključne orijentire i želimo se pozabaviti nekim rupama na koje smo naišli u ovom nacrtu komisije. Htio bih reći da imamo nekoliko ključnih točaka u ovom izvješću. Kao prvo, moramo imati na umu to da je zrakoplovstvo naravno sektor u kojem nalazimo mnoge izazove, imamo mnoge načine na koje možemo se suprotstaviti tim izazovima. E, možemo u svakom slučaju graditi na komparativnim vrijednostima i pogodnostima i promicati europski model. Prva točka koju želim podcrtati je ono što bih ja nazvao europskim e, modelom zrakoplovstva. U ovom kontekstu možda moramo staviti naglasak na sljedeće. Kao što sam već rekao, ne bismo se trebali e, predati pred velikim pritiscima na koje nailazimo, nego moramo pokušati izvući najveću moguću korist od onoga što nam daje tržište. A to je iskustvo i znanje koje imamo. To je prvo što sam htio reći. Drugo, to je nešto što sam ja nazvao indeksom povezanosti. Mislim da ono što je krucijalno za ovaj sektor, to da ne samo shvatimo kako će izgledati zrakoplovstvo 2020. ili 30. godine, nego je važno da stvorimo okruženje i teren za solidna ulaganja. Također vjerujem da ovaj indeks povezanosti je ključno u ovom izvješću. To je nešto što će osloboditi potencijal koji imamo u ovom sektoru. Povezanost nije samo intenzitet, frekvencija ili dostupnost, nego se radi o mogućnosti da uzmemo u obzir i okolišna pitanja, na primjer prometne zastoje i tako dalje i zagušenja. SAD je svakako tržište zrakoplovstva sa najdužom tradicijom, ali i naše tržište svakako treba konkurentnost i samo uz konkurentnost imat ćemo bolju povezanost i nove mogućnosti. Sljedeće pitanje kojeg se želim dotaći je sigurnost. Mislim da ne trebam ponavljati e, ono što smo doživjeli nedavnih mjeseci i godina. Bojim se da su ovdje izazovi vrlo veliki, da će oni biti sve veći s godinama. Rizik se povećava i mislim da možemo se osloniti na razmjenu obještajnih podataka, na tehnologiju i na sve ono što nas okružuje i što primjećujemo u svijetu. Mm, pred čekiranje je, na primjer, jedno pitanje koje moramo sagledati radi veće sigurnosti, ali s druge strane ne bismo trebali ići u smjeru toga da smanjujemo udobnost putnika. Sljedeće pitanje koje bih htio istaći tiče se takozvanog europskog autoputa na nebu. E, tehnički gledano to se spominje u drugom dokumentu Europske unije gdje imamo mnogo više tehničkih podataka. E, međutim, taj dokument još uvijek nije proveden. E, ovi autoputovi na nebu bi trebali biti nešto što ćemo u budućnosti imati kao što sada imamo mreže TNT na kopnu. E, evo, kratko rečeno, to bi bilo to. Dame i gospodo, čini mi se da ćete imati mnoga pitanja. Siguran sam da ćete pronaći barem jedan ili dva aspekta koji je trebao biti sagledan detaljnije. Ja svakako pripremam nekoliko amandmana, vlastitih amandmana. Na primjer, htio bih se fokusirati na sporazume o zrakoplovstvu i htio bih sagledati ulogu parlamenta u tomu. Također ćete u ovom izvješću pronaći detalje o implikacijama za okoliš, to je uvijek vrlo važno u ovom sektoru. I mislim da ćemo imati iskustvo sa zaključcima IK. Mislim da je to još jedan element na kojem možemo graditi predsjedniče, dame i gospodo, mogu bih sada ovdje i dalje govoriti i govoriti o zrakoplovstvu integraciji sa drugim prevoznim sredstvima, modusima. Imamo i TNT mreže koje bi se trebale bolje spojiti sa zračnim lukama, ali mislim da, ćemo, da će o tome biti više riječi u budućnosti kad budemo govorili o boljoj integriranosti prevoznih sredstava. Dakle, ne radi se samo o stvaranju regionalnih bespotrebnih zračnih luka, e, nego se radi o komplementarnim načinima prijevoza koji se trebaju spojiti. Evo, to je sve. Vjerujem da ste dobili izvješće na vrijeme i da ste ga pročitali i da imate nekakve komentare, primjedbe. će mi drago čuti e, koji su to komentari kako bih poboljšao ovaj tekst i pripremio ga e, za buduće rasprave sa komisijom. Hvala. Hvala. Dimitri Hlon. Hvala. Zahvaljujem predsjedniče, zahvaljujem izvjestitelju na ovom izvješću zato što je uključio i rad izvjestitelja u sjeni, a ja sam isto bila izvjestitelja u sjeni i tako smo bili u stanju pripremiti dokument koji danas predstavljamo. Mm, izvjestitelj je spomenuo mnoge aspekte i ja se slažem s mnogo toga što je on rekao. Zrakoplovstvo je sektor koji se treba bolje razviti do 2020. ili 2030. godine. To je važan dio našeg gospodarstva. Međutim, ovdje vidimo i mnoge izazove što se tiče ograničenja u kapacitetu imamo i regulatorno administrativno opterećenje. Moramo osigurati da ovaj sektor e, postane, odnosno ostane konkurentan, pogotovo što se tiče u usporedbi e, sa vanjskim faktorima. 5% e, je porast koji se očekuje u budućim godinama u ovom sektoru godišnje i zato moramo e, surađivati s dionicima, pitati što misle i što se tiče sporazuma o e, zrakoplovstvu, pozdravljam to što je rekao izvjestitelj, moramo ojačati ulogu parlamenta u ovakvim razgovorima zato što ne smijemo stvarati prepreke tamo gdje one ne postoje, ne smijemo zaustavljati konkurentnost zato sporazumi o zrakoplovstvu bit će jako važni. Što se tiče TNT mreža, e, čula sam zanimljive prijedloge posljednjih pet godina. E, zbog štrajkova u zrakoplovstvu došlo je do troška od 9,5 e, milijardi eura. Sigurna sam da ćemo imati zanimljive rasprave o tome, međutim vjerujem da sada moramo nešto učiniti kako bismo riješili ovo pitanje. E, pitanje e, vrlo sporog napredovanja jedinstvenog europskog neba. Trebamo pronaći rješenja i uključiti sve dionike u rješavanje poteškoća. Što se tiče indeksa povezanosti, ja znam da je to izvjestitelju vrlo važan faktor povezanost se treba mjeriti, slažem se s time, i regionalna povezanost također se treba e, staviti u središte pažnje. Komisija je rekla da trebamo povezati regionalne zračne luke sa centralnim zračnim lukama i to je jako važno zbog gospodarskog razvoja tih područja. Što se tiče sigurnosti, to je pitanje koje je sada u prvom planu moramo biti pametniji e, u tom području, moramo koristiti tehnologije koje postoje na tom području i moramo imati predregistraciju putnika, e, moramo imati posebnu putovnicu, odnosno ključ koji mogu proći e, provjere. mislim da je to pametno kako bismo izbjegli dodavanje troškova koji su već prilično veliki za zračne luke. Što se tiče okoliša i utjecaja zrakoplovstva na okoliš i što to znači za europske avioprijevoznike, e, pozdravljam e, zaključke IKA idućeg tjedna i zanima me što će oni zaključiti. Zahvaljujem izvjestitelju Sigurna sam da ćemo spomenuti još nekoliko e, pitanja koje su nam prirasti srcu, a tako želimo dati naš doprinos zrakoplovstvu budućnosti kako bismo osigurili da Europa, odnosno Europska unija, ostane konkurentna i kako bi se mogla suprotstaviti vanjskim izazovima. Hvala. Hvala. A sada gospođa Jala Sender. Hvala. I ja zahvaljujem svima. Zahvaljujem komisiji na konačnom predstavljanju ovoga paketa koje, već tražimo dugo vrijeme. To je važan paket u tako ključnom sektoru za čitavo globalno tržište. Znamo da se u gospodarstvu situacija brzo mijenja i znamo da temelj više nije prijevoz morskim putem, nego upravo zračnim putem. E, hvala kolegama na nacrtu izvješća koje je dosta općenito i gdje se obrađuju mnoge teme. Mi socijalisti uvijek tvrdimo sljedeće. Nakon što su predstavljeni različiti paketi u ovom sektoru, još nedostaje paket za cestovni promet, trebalo je uravnotežiti ove prijedloge modernizacije i fleksibilizacije sličnim uređenjem i u području zrakoplovstva. Već smo na svojoj koži osjetili tu potrebu za promjenama i sada imamo ovaj paket i uskladit ćemo se sa strategijom kako bismo naglasak stavili ne samo na ovaj dio na koji je ukazala komisija. Naravno, komisija stvara svoju platformu za jačanje socijalnog dijaloga i poboljšanje uvjeta rada i pitanja kvalifikacija i također uvjeta u kojima rade radnici. Tu mislim na kabinsko osoblje i ne samo na njih. No, nalazimo se sada u situaciji u kojoj nam treba strategija za borbu protiv prekarnog zapošljavanja i nezaposlenosti. Imamo određene naravno teže zbog lov kost kompanija i to je dovelo do sekundarnog učinka, odnosno do sve nesigurnijih radnih mjesta i do korištenja socijalnog inženjeringa. Dakle, smatram da trebamo revidirati upravo ta pitanja i kada je riječ o prijevozu putnika još uvijek očekujemo potvrdu onoga što je u prvom čitanju predložio parlament. Treba nam prostor za manevar. Dakle, sada treba vidjeti kako su se zrakoplovne kompanije pretvorile u low cost kompanije ili su barem poboljšale svoj promet e, zahvaljujući snižavanju cijena, a one kompanije koje su nastale kao low cost e, sada ulaze na područje velikih zrakoplovnih kompanija, dakle prava putnika koja su u nekim slučajevima uvjetovana niskim cijenama. To je naročito slučaj nekih kompanija međutim moraju naći zaštitu u parlamentu. Naravno, o ovom sektoru ovise i druge mogućnosti i to već i vidimo. Došlo je do nekih promjena i izmjena i predviđanja samih zrakoplovnih kompanija, a vidimo i promjene u obliku novih usluga i nove ponude. Postoji tu i digitalna komponenta koja je naročito prisutna u zrakoplovstvu, koje je na najpametniji način iskoristilo ovaj sustav kako bi on bio pristupačniji korisnicima. Tu mislim na usluge i pristup različitim mogućnostima, tu mislim na promjene fleksibilnosti, također neposredan pristup različitim mogućnostima koje se nude. Naravno, to treba ojačati. Kada je riječ o infrastrukturi, Trebamo se usredotočiti na kapacitete. Ako se sjećate, već smo tijekom krize uputili određene kritike na to što se zanemarilo određene kapacitete, prema nekima to su bili neki nepotrebni viškovi, ali podsjećam e, da je kriza zahvatila te određene infrastrukture, a sada vidimo da velika čvorišta, hubovi, nastaju na e, područjima područjama koja su udaljena od Europe. Dakle, trebamo na pametan način promisliti o postojećim mogućnostima. Naravno, to zahtjeva i određene napore. Na početku smo imali zamisao stvaranja makrozračnih luka, gdje bi se putnici praktički gubili u trgovačkim centrima i e, izlazi bi bili dosta udaljeni, no zapravo nam trebaju klasteri, odnosno regionalne zračne luke. Znamo da nekomercijalno zrakoplovstvo bilježi veliki rast, imamo dio koji se tiče tereta i koji podliježe posebnim uvjetima. I također pitanje nadljetanja gradova noću. Dakle, trebamo promisliti dobro o svemu tome imajući u vidu i teritorijalni razvoj. Trebamo razmisliti dakle o mogućnosti izvaranja klastera i o emisijama. I o tome treba isto razgovarati sa ICAO-om. Dakle, bez obzira na potreban napredak i bez obzira na različite procjene trebamo razmisliti o već ostvarenim napredcima kada je riječ o tehnološkom napretku, kada je riječ o smanjenju buke i emisija. Hvala, gospođa Forster. Hvala. Želim posebno zahvaliti izvjestitelju koji je dobro izradio ovaj predmet. Imali smo dobru koordinaciju, imali smo vrlo sadržajne sastanke i barem izvjestiteljima u vidu dobar pravac suradnje sa izvjestiteljima u sjeni. To je uvijek dobar pristup. E, dokument koji je izradio gospodina Telička odražava brojna gledišta koja su iznijeli izvjestitelji u sjeni, a i ljudi. Ovo je dobar trenutak za to jer mi imamo sreće u Europi, ne samo u Europskoj uniji, u tome što imamo jedno od e, najkonkurentnijih zrakoplovstva i najkonkurentniju zrakoplovnu industriju koja stvara na tisuće radnih mjesta tijekom godina. Ne slažem se u određenoj mjeri sa gospođom Ayal Sender, to je najuređeniji oblik e, prijevoza i ove odredbe se odnose i na one koji u kritičnom položaju rade u ovoj industriji, dakle nemamo dakle podugovore koji nisu uređeni. Oni su dosta strogo uređeni i to tako treba i biti, iskreno rečeno. Dakle, ima nekih varijacija jer imamo tu i sezonski rad, naročito u području čartera, ali općenito standard radnih mjesta je vrlo dobar i zbog toga ljudi ne odlaze iz te industrije i to je dobar znak. Od toga ima koristi i gospodarstvo i to ogromne koristi. Gospodine Telička je postavio pitanje o vezi sa lancem opskrbe, zato jer smo mi prvi na svijetu u proizvodnji zrakoplova, dakle prodajemo ih po cijelom svijetu i u tome smo vrlo dobri, a to je nešto što vrlo često mediji zanemaruju, a to je nešto do ključne važnosti i to se nadoveze također na pitanje zaštite okoliša jer tu smo opet prvi na svijetu, imamo čisto nebo jedan, na čisto nebo dva i ovdje u Europi predvodimo u brizi za učinak zrakoplovstva na okoliš i imali smo velikih uspjeha u tom području i neka se to i nastavi. Nadam se i vidjet ćemo što će biti u Montrealu. Naravno da podržavamo jedan globalan sustav, ali ne uz ove prethodne ideje koje su predložene, mislim da to ne bi uspjelo, ali vidjet ćemo kako će biti u listopadu. Kada je riječ o konkurenciji, meni se sviđa pristup izvjestitelja jer naravno konkurentnost ne znači protekcionizam. Pristup tržištu je donio velike koristi potrošačima, naročito liberalizacija tržišta, i tu je važno i pitanje sigurnosti, odnosno sofisticiranim mjerama sigurnosti, odnosno kako ćemo s njime nastaviti, zato jer je trošak toga za potrošače i industriju sve veći. Dakle, tu imamo različite zamisli iz Amerike i drugih e, regija koje treba razmisliti i treba vidjeti što bismo tu mogli učiniti jer su to vrlo dobre napomene. E, kada je riječ o daljem napretku, mislim da je ispravno spomenuti jedinstveno europsko nebo. Ono čemu se raspravlja u parlamentu je izgovor i to zemlje članice koriste kao izgovor e, kada je riječ e, o restrukturiranju i uvoženju se Dakle, to nema razloga da se s time ne bi nastavilo i zemlje članice se trebaju o tome e, sporazumjeti jer to ima negativan učinak na sve. No to se sve svodi na jedno pitanje, odnosno želimo li da industrija napreduje koliko nam je to potrebno u Europi i također se svodi na pitanje izgradnje kapaciteta. A zemlje članice tome previše prigovaraju i također imamo dosta kašenja sa projektima zato jer ljudi ne žele još jednu uzetnu svetnu stazu. To se dogodilo u Velikoj Britaniji. Ako bismo se mogli suočiti sa time i pružiti vlastite kapacitete, onda bismo spriječili odlaženje poslova u druge zemlje u svijetu. Ako je to ono što ljudi žele, onda žele u redu, ali ja to ne želim kao ni kolega u ovom odboru. Dakle, ako želimo rasti, to će ovisiti i o nacionalnim parlamentima koji moraju pokazati političku volju i donijeti te odluke kako bismo pokazali i uspješnost u budućnosti. Dakle, Ukupno govoreći, ovo je izvrsno izvješće, ja ću samo dodati neke amandmane kako bih naglasila nešto od onoga što je uvrstio izvjestitelj. I naravno mi smo razmotrili dva avija, dva mišljenja neki dijelovi su u redu, neki možda i ne, no općenito govoreći izvjestitelj ovo je doista izvrsno izvješće i hvala vam na tome što ste preuzeli to izvješće i što ste odradili do sada tako dobar posao. U svakom slučaju mi iz EKR vas podržavamo. Hvala. Hvala. Gospodin Škrlic, ima riječ. E, e, promatrajući razvoj zrakoplovstva na globalnoj razini vrlo je važno, kao što je kolegica Foster istaknula, zadržati konkurentnost europskog zrakoplovstva, stvoriti nova radna mjesta, međutim e, to moramo raditi na jedan održivi način i moramo voditi naravno brigu o zaštiti okoliša i klimatskim promjenama na koje se EU unija obećala i da će biti lider zapravo u provođenju tih mjera. E, kolega Telečka je napravio vrlo kvalitetan nacrt izvješća, pa pozdravljam taj njegov, e, pozdravljam rad jer je obuhvatio sve važne segmente koji su izazovi današnjice. U potpunosti se slažem što se tiče konektivnosti zbog toga što je izvjestitelj u nekoliko navrata istaknuo intermodalnost kao jedini način na koji se može osigurati dinamični i održivi razvoj konkurentnog sektora zrakoplovstva te kako se u okviru intermodalnosti infrastrukture može koristiti na učinkovitiji način. E, osim Spominje intermodalnosti i multimodalnosti e, uključeno je u tekst izvješća to da je važno promatrati kontekst koridora transeuropske prometne mreže što svakako podržavam. E, sam kako europske zračne luke moraju poboljšati intermodalne veze i čvorišta s ciljem da osiguravaju učinkovite prometne mreže i mobilnost putnika. Kao primjer istaknuo bi da moramo razvijati željezničke linije kroz Europu kako je putovanje vlakom E, građanima bila atraktivnija od kratkih segmenata letova. E, što se tiče samih e, putnika, smatram da treba dodatno inzistirati na pravima putnika u zračnom prometu s posebnim osvrtom na pristupačnost prijevozu svih građanki i građana Europske unije s ciljem omogućavanja mobilnosti bez prepreka. Daljnji napori moraju biti uloženi kako bi zračni prijevoz bio u potpunosti dostupan osobama s invaliditetom te bez diskriminacije putnika. E, kada govorimo o dijelu koji se tiče, ja bih prije rekao safety, e, mi smo svjedoci da imamo deregulirani sektor koji je pod pritiskom agresivne konkurencije e, niskim cijenama, te možemo istaknuti naravno kakav je zapravo socijalni status zaposlenih i kako to općenito može utjecati zapravo na sigurnost samog leta, ali isto tako i na kvalitete usluga, ali i na prava naravno zaposlenih radnika. E, jedna od stavki koja je posebno privukla moju pažnju je spominjanje kružne ekonomije, odnosno je, ja ću sad navesti hrvatski prijevod, da se smatra da je u pogledu paketa komisije o kružnoj ekonomiji potrebno ohrabrivati nove inicijative za smanjenje emisije operativne aktivnosti koje se odvijaju u odlasku iz zračnih luka, dolasku na njih i unutar samih zračnih luka. Kao izvjestitelj u sjeni za kružnu ekonomiju u Odboru za okoliš vrlo me zaintegrirala povezana smanjenja emisija navedenih operativnih aktivnosti i kružne ekonomije, pa ću tu zamoliti e, našeg izvjestitelja gospodina Teličku za određeno pojašnjenje. E, što se tiče e, održivosti, Europa može i mora biti predvodnik u globalnom zračnom prometu kao primjer održivog zrakoplovstva a to navodi sama komisija u strategiji. E, moramo kontinuirano raditi na smanjenju negativnog utjecaja zrakoplovnog sektora na okoliš, te ojačati napore u borbi protiv klimatskih promjena. E, nije samo problem znači, emisija CO2, znači radi se i o emisijama drugih stakleničkih plinova, ali isto tako se radi o emisiji ultrafinih šestica koje ugrožavaju zdravlje ljudi, dakle možemo govoriti o, o tome da je problem kvalitete zraka i problem zapravo vezan uz zdravlje građana. E, Razvoj koplovstva moramo voditi po principu održivosti. Važno je ulagati u istraživanje inovacije, zato podržavam e, što je kolega Tevička i uključio korištenje naftnih biogoriva, ali bih htio skrenuti e, važnost potencijala i korištenja drugih ovoga tehnologija, znači razvoja novih odnosno novih motora koji naravno imaju puno manje emisije. E, nešto što ne smijemo zaboraviti, a tiče se također naših građana, ali ne samo građana, nego zapravo i one koji malo boravio na višim planinama može vidjeti da je zapravo buka veliki problem od zračnog prometa i da utječe na više od 4 milijuna europskih građana i građanki koji se neposredno e, stanuju u blizini, u blizini aerodroma. Evo, ovo su neka od zapažanja koje sam danas htio podijeliti sa vama, a vjerujem da ćemo kroz budući su razni suradnju, naravno postoji kvalitne kompromise i radim se dalje suradnju sa gospodinom Teličkom. Hvala lijepa. Hvala gospođa Arno, tu ima riječ. Hvala. Slušajući vas, gospodine Telička, stječe se dojam da je zrakoplovstvo jedan od najvećih e, uspjeha i postignuća Europske unije. Ali čega je taj uspjeh e, posljedica? Je li to liberalizacija tržišta koju vjerujemo kao u vjerski kult, no kako bismo se uvjerili da je situacija drugačija, treba se gledati povijest. Dakle, od liberalizacije tržišta 80. godina Europska unija se suočava sa usponom low cost kompanija i također sa nedavnim e, razvojem kompanija u Turskoj i u Prezijskom zaljevu, a također i sa razvojem novih čvorišta. Europski subjekti su praktički isključeni iz ruta iz Europe prema jugoistoku Azije, a također i drugih pravaca i zamijenili su ih druga čvorišta. Europsko tržište koje je otvoreno konkurenciji, međutim nije uspjelo repozicionirati svoje kompanije na novim tržištima, tako da se europske kompanije preživljavaju, ali su u vrlo lošem stanju. Jedan francuski zakon zapravo sve sažima jednom rečenicom e, i mislim da to doista stoji, odnosno Europska unija želi druge lotove, a ne vlastite. I ono što poduzima Europska unija prema svojim državama, ne omogućujući primjenu odredbe o ulaganjima koja dolaze iz trećih zemalja, nešto što je neprihvatljivo. Evo, u slučaju Alitalije to je vrlo očito. Riječ o kompaniji koja je ovlaštena u tom slučaju da ne, da može učiniti ono što nije mogla učiniti talijanska država kada je riječ o odredbama o državnoj pomoći. Kada je riječ o zaštiti radnika, europskom zrakoplovstvu nema uspjeha zato jer je došlo do sve prekarnijih radnih mjesta i također do neprihvatljive prakse kada je riječ o konkurenciji i sigurnosti. Dakle, pay to fly e, i takozvani ugovori sa nultim radnim vremenom i tako dalje. Kada je riječ o pravima putnika, kompanije iz trećih zemalja koje su prisutne na europskom teritoriju ne moraju nuditi naknadu putnicima u slučaju kašenja leta i mjere koje predlaže komisija čini mi se da nisu dovoljne kako bi se osigurala konkurentnost u europskom području. A ovo je cilj strategije. U izvješću stoji da protekcionizam nikad nije rješenje i da poduzećima treba otvoreno i slobodno tržište kako bi ostvarivala uspjehe. Mislim da je to pogreška i mislim da je primjer SAD-a zapravo najbolji negativni primjer otvaranja tržišta bez ikakvih uzda. i američke vlasti podržavaju američki izvoz i nude protekciju naročito u vlastitom e, sektoru i strateškim sektorima. Međutim, Europska unija je donijela jedan zakonodavni okvir koji ide na štetu vlastitih kompanija, a s druge strane treće zemlje usvajaju mjere koje idu u korist njihovim kompanijama. Dakle, trebamo revidirati zakonodavstvo u protekcionističkom smislu naročito kada je riječ o direktivi 878 iz godine, kada je riječ o, o suzbijanju nelojalne konkurencije i o zaštiti zrakoplovne kompanija. Kada je riječ o, o pregovorima sa trećim zemljama za koje komisija ima mandata, nadam se da će zemlje članice moći to nadzirati. Evo, u tom slučaju treba doista biti oprezan. Dakle, ciljevi koji su sadržani u prijedlogu komisije koje vi pozdravljate gospodine izvjestitelju su nedovoljno ambiciozni. Mi ćemo dakle uložiti amandmane kako bismo zajedno s vama razradili jednu konkretnu strategiju, a ne kako bismo dobili jednu strategiju koja je samo popis dobrih namjera. Hvala. Još imam eh, mnogo onih koji su se javili za riječ, ali nažalost nemamo dovoljno vremena, tako da ću vas moliti da se zadržite na minuti i pol. E, gospodin Dieter Koch ima riječ. Ja, ganz herzlichen Dank. Hvala lijepa kolegi Telički. Mislim da je ovo jako dobro izvješće. Mislim da je naglasak komisije, da su svi naglasci komisije dobri. E, možda smo prešli preko nekih stvari zbog administrativnih ograničenja. Vidjeli smo da sporazumi o zrakoplovstvu e, nisu uzeti dovoljno u obzir, mogli smo imati više toga. Kao izvjestitelj EPP-a za e, odbor za zapošljavanje, ja ću predložiti amandmane vezane za zapošljavanje u zrakoplovnom sektoru. Imamo već mnogo amandmana i ja e, zaista predlažem da se oni usvoje. Hvala, Izabela Del Monte. Hvala lijepa. E, željela sam odgovoriti kolegici koja je spomenula ali Italiju. E, vjerojatno je zamijenila neke, neke predmete. Bilo je nekih stvari vezanih za državne potpore, međutim sve se riješilo i sve je uređeno. Kada se radi o samom sadržaju dokumenta kojeg danas ispitujemo, željela sam zahvaliti e, izvjestitelju na sadržaju koji je vrlo zanimljiv i zbog e, e, onih tema s kojima se bave i s kojima se ja slažem. Međutim, ono što je bitno je zajedničko europsko nebo. Željela bih reći da zaista postoje e, bilateralna pitanja između država, međutim istovremeno znamo da e, pitanje se ne uzima u obzir zato što ima otvoreno pitanje vezano za Gibraltar. E, to je europsko pitanje i zato moramo u svakom slučaju E, riješiti to jer bez, te, bez tog rješenja nećemo imati pozitivnih utjecaja na okolište niti na e, učinkovitost ruta, na manje tarife i e, na sigurnost prometa. I zato u ime 900 milijuna putnika mislim da ova komisija mora donijeti određeno stajalište. Još jedna tema e, kojom se moramo pozabaviti je tema e, je tema državnih potpora iz točke 12. Biti ću krata. Dobar je e, kompromis između teritorijalne kohezije i državnih potpora. Mislim da bi najbolje bilo imati javnu raspravu koja bi onda vidjela da se to može unijeti u fazama, dakle da u malim zrakoplovnim lukama e, bi mogli imati određene e, sporazume, trgovačke sporazume. Hvala lijepa. Mates van Miltenberg. Hvala lijepa gospodine predsjedatelju. Ja i predsjedatelju ih isto želio zahvaliti gospodinu Telički, ali imam nekoliko primjedbi. E, postoje dva pitanja o kojima bi trebalo raspravljati. Gospođa Del Monte je već to spomenula. Dakle, ovdje imamo nešto o čemu ne govorimo, a znamo da postoji. Mislim da je neprihvatljivo da postoji rasprava između dvije države članice, e, Španjolske i Ujedinjene kraljevine vezano za Gibraltarski, Gibraltarsku zračnu luku, koja e, zapravo drži kao taoca cijeli zrakoplovni sektor. Kada se radi o konkurentnosti zrakoplovne industrije i e, jedinstveno europskom nebu ili pravima putnika, koji su blokirani zbog ovih razloga u vijeću. Nema dovoljno političke volje od strane nekih država članica koje, što spriječava zrakoplovni sektor da postigne svoj puni potencijal. Druga stvar vezana je isto za konkurentnu sposobnost. Imamo nepravedne prakse u trećim zemljama. E, jedna je od primjera je Turska ili e, zemlje zaljeva, a to se ne rješava. Mislim da poštena e, konkurencija nije moguća i zato bih pozvao komisiju da u izvješću konkretno spomene da se revidira neučinkovita direktiva 868. U amandmanima ću biti e, detaljniji. Hvala. Hvala lijepa, gospodine predsjedatelju. Zahvalan sam izvjestitelju e, na poslu koju je obavio, međutim ono što me pogađa, e, reći ću to ukratko. Ako pogledate popratni dokument, Mislim da bi on bio bolji, bolje ga uklopiti u sam e, e, glavni dio mišljenja. Ja ću naravno i predati jedan amandman. Na desetoj stranici govorite o nepravednoj konkurenciji koju zbog geografskih prednosti i kulturnih ili povijesnih praksi. Ako zemlje zaljeva E, nisu e, potpisnice konvencije o ILO-a, onda se radi o konkurentnosti, pitanju konkurentnosti koju moramo uzeti u obzir. Drugi komentar je vezan za kontrolore zračnog prometa. Često, e, oni često štrajkaju, a u stavcima 5 i 6, ne, ispričavam se, 4 i 5, o njima se e, pomalo govori, ali želio bih da se to konkretno spomene u samom izvješću. I kao posljednje, vezano za ono što je rekla gospođa Miss Klun, e, e, komentar da bi parlament trebao biti više uključen u sporazume o zrakoplovnom prometu je nešto što trebamo staviti u glavni tekst, a ne samo u obrazloženju. i onda ćemo imati tekst e, mišljenja. Gospođa Gabriele Pojs. Hvala lijepa. Vrlo kratko. Zahvaljujem izvjestitelju. Mislim da je to jako dobar temelj za napredak. Radi se o vrlo pozitivnom izvješću. Dobro je da izvjestitelj govori o uvjetima rada. To je izuzetno važno na području zrakoplovstva jer trebamo dobre uvjete rada. Europske zrakoplovne kompanije moraju ostati konkurentne. Voljela bih e, da postoji tranzicija prema globalnoj konkurentnosti. E, mislim da moramo poslati jasnu poruku da nepravedna konkurentnost e, zrakoplovnih kompanija drugih trećih zemalja neće biti tolerirana. Isto tako, e, važno je poštovati sigurnost. E, nešto što nas jako brine je sigurnost zračnih luka. Moramo osigurati da osobe koje rade tu su dovoljno osposobljene, a to je nešto što bih voljela vidjeti u izvješću jer to ne postoji. Isto tako e, mislim da nije toliko potrebno previše se oslanjati na tehnologiju kako bismo zaštitili putnike. Ne slažem se s onima koji su rekli da je glavna funkcija zračnih luka da se smanje troškovi. Mislim da si ne možemo priuštiti da e, ugrozimo sigurnost iz tog razloga. Moje iskustvo kao izvjestiteljice je dovelo do stvaranje, e, do izrade mnogih amandmana koje ću predložiti. Hvala lijepa, hvala izvjestitelju. Mislim da se radi o dobrom izvješću. Važnost zračnog prometa je ovdje e, naglasila gospođa Esenda. Mnogo radnih mjesta ovisi o e, zračnim kompanijama, e, ne samo onih koji se direktno bave zračnim prometom, nego kada se radi o graditeljstvu i slično. Zračne luke su, su sve, imaju sve više i više ljudi, mnogo ljudi leti u Europu, iz Europe i trebamo imati strategiju kako bismo riješili e, sve to. Mislim da je uzbudljivo razmišljati o autoputovima neba, a ponekad imamo toliko zrakoplova na nebu da e, definitivno e, i nebo izgleda kao autoputi na zemlji. Morat ćemo dodati mnoge stvari, jer osim glavnih zrakoplovnih kompanija imamo i mlade e, i male kompanije i bitno je da ti propisi uzmu u obzir i zahtjeve privatnih zrakoplovnih kompanija i malih kompanija. Hvala. Hvala lijepa. Ja sam i sebe stavio na popis. U zrakoplovstvu ne postoji e, trgovačko gospodarstvo, nego postoje nepravedni uvjeti zato što zrakoplovne kompanije dobivaju 30 milijardi od e, poreznih obveznika svake godine, ne plaćaju PDV na kerozin, na e, gorivo i to je jako loše i za klimu između ostaloga. Naravno, izuzetno je važno da e, se, može, da se zrakom može pristupiti otocima i dalekim e, prostorima, jer to je važno za mobilnost. Međutim, kada govorimo o malim regijama kojima treba dati subvencije, ne možemo to svugdje primjenjivati, jer osim ovih 30 milijardi imamo 17 područja koje su u deficitu samo u Njemačkoj. Išli smo u Kanadu i E, začudilo nas je da tamo e, su sve zračne luke profitabilne. E, tamo ne, se ne mogu konkurirati low cost kompanije jer sve troškove moraju podnijeti putnici. Upravo smo izgradili novu zračnu luku u Njemačkoj koja je jako mnogo koštala, a zapravo je samo sat i pol daleko od Frankfurtske zračne ruke, a Frankfurtska zračna luka je povezana sa cijelim svijetom. Otišli smo u Rumunjsku gdje su izgradili novu pistu, međutim tamo ima pet eh, zrakoplovnih luka, zračnih luka koje su jako blizu jedna drugoj i umjesto da podržavamo takvo povećanje iz godine u godine, možda bi bilo bolje e, imati bolje željezničke veze sa e, zračnim lukama. To bi bilo u interesu putnika i mobilnosti. Dakle, trebali bismo imati inteligentan pristup e, trošenju. Daniela Juta, moram vam dati riječ. Da, da, ja ću biti jako brza. Čestitam na izvješću, to je jako dobra temelj. Dvije stvari na koje sam se željela osredotočiti je 12. odlomak, dakle kada se radi o državnim potporama. E, drago mi je što, e, je što se podsjećamo da bilo kakvo financiranje za regionalne zračne luke e, mora se kretati unutar europskih normi zato što u regionalnim zračnim lukama u nekim državama članicama se svašta događa i na neki način se državne potpore e, prikazuju kao financiranja druge vrste koje onda lokalna samouprava daje malim zračnim lukama, i jako malim zračnim lukama koje trebaju potporu. Međutim, takva potpora ne, mora, ne može biti sva na leđima e, lokalnih samouprava jer to nije održivo. E, s obzirom da je ovdje predstavnik komisije, voljela bih da parlament bude uključen kako bi se pronašle određene strategije kako bismo pomogli regionalnim zračnim lukama. One trebaju e, pomoć zato što ne možemo neke zone isključiti iz zrakoplovnog prometa. Međutim, to ne može biti na leđima regija i, i samouprava, lokalnih samouprava koje e, velika sredstva oduzimaju e, drugim lokalnim potrebama kao što je zdravstvo i ostalim važnim uslugama za stanovništvo. Druga stvar je vezana za smanjenje emisija. Voljela bih uključiti u ovu raspravu ono što se e, zove nad e, prirezom na e, kerozin, odnosno na gorivo. Dakle, da bi imali dulje, bolje, dulje kako bi imali dulje putove i išli bi protiv zapravo onoga što je vezano za potrošnju goriva. Danke Hvala što ste se držali vremena, komisija ima riječ. Hvala lijepa gospodine predsjedatelju. Drago mi je što sam opet ovdje u svijetu zrakoplovnog prometa i e, drago mi je isto tako što sam e, u ovom odboru i hvala vam što ste mi dali riječ. Isto tako drago mi je što možemo ovako pozitivno početi i možemo čestitati gospodinu Tilički na izvrsnom izvješću i na radu na e, strategiji o zračnom prometu. Kao prvo, ja se slažem sa gospodinom Teličkom na velikom naglaskom koje je stavio na ovu aktivnost. To je jasno veliki prioritet za sve nas bitno je za gospodarstvo Europske unije i nekoliko govornika je već reklo da je povezanost ili e, konektivnost nije e, dobro, e, odnosno pravilno raspoređena i mi se s time slažemo. Slažemo se i sa naglaskom na važnosti sigurnosti zračnog prometa. A što se tiče ove autoputa E, autoputa neba i članka 3 e, e, uredbe 551. Mi se slažemo i zamolili smo isto tako da upravitelj mreže napravi jednu procjenu učinka a ne samo kako bi krenuli prema jedinstvenom europskom nebu. Mislim da na tom području ništa nije krenulo prema napred i žao nam je što smo tako malo napredovali. Nadamo se da će ova procjena učinka pogledati koji su troškovi i koristi kako bismo mogli to e, sagledati na primjeren način. Gospođa Klun je govorila o važnosti sporazuma o zračnom prometu. Hvala na podršci. Mislimo da imate pravo E, mi zapravo poslujemo i e, želimo se angažirati sa rastućim regijama e, u svijetu kako bi stvorili rast i zapošljavanje. Govorili ste i o indeksu povezanosti. To je nešto čemu sam morao, prije reći da je to zapravo vezano za našu suradnju sa Eurokontrolom. Mi ćemo sagledati sve industrije i radit ćemo više na tome. Što se gospođa Ajele i Brusiju tiče, govorili ste o važnosti socijalnog dijaloga. Mi e, se snažno slažemo s vama da je to jako važno. E, treba e, pratiti koji su uvjeti rada i koje je usklađeno sa radnim zakonodavstvom. Naravno, mi to moramo uključiti koliko možemo u strategiju o zračnom prometu. Isto tako uključili bismo odbor o socijalnom dijalogu i e, e, isporazumjeli bismo se s državama članicama o e, zapošljavanju i zračnom prometu. Neki su spomenuli prava putnika. Mi se slažemo da trebamo napredovati. Ovo uredba ima već deset godina. Jako mnogo je bilo tumačenja raznih sudskih presuda. I dok čekamo E, trebamo imati i e, smjernice o tumačenju koje će biti izdane u lipnju, a one će postati zastarjele kada revidirana uredba stupi na snagu. Međutim, trebamo naravno e, uskladiti prava putnika sa financijskim troškovima. Bilo je još zanimljivih primjedbi vezano za smanjenje kapaciteta u zračnim lukama. Mislim da to zaista postaje problem i to je nešto što je i blokiralo e, ovaj e, jedinstveno nebo 2+, a uredba o slotovima će to pokušati riješiti. Mi surađujemo i sa, e, sa državama članicama i sa observatorijom za zračne luke kako bismo nešto učinili za bolje planiranje u zračnim lukama. Ako se mogu nakratko vratiti na jedinstveno europsko nebo, ja se slažem s gospođom Kosta što je ona rekla i zaista smo zahvali na dosljednoj potpori koju je uvijek davala našem projektu. E, još su dvije e, primjedbe vezane za socijalna pitanja, a to je da ne vidimo do sada dokaza da novi poslovni modeli koji postoje imaju učinak na pitanja sigurnosti. To je bitno pitanje koje moramo otvoriti. Istina je da multinacionalni operateri e, e, više nisu praćeni od nacionalnih e, tijela i zato moramo jačati nadzor nad sigurnost nacionalnih zrakoplovnih kompanija koje su u cijeloj Europskoj uniji. To će nam onda dati okvir da dijelimo resurse između država članica i jase. Gospođa De Monti i gospodin Van Hildenberg su spomenuli e, da ima nešto o čemu ne govorimo, dakle nešto što postoji, a ne želimo vidjeti sve što mogu reći o tome, ja se potpuno slažem s vama. E, nekoliko e, predmeta vezanih za zrakoplovni promet je na čekanju i moramo vidjeti kako ćemo riješiti e, taj zastoj. nadamo se da ćemo svi naći konstruktivan pristup i rješenje. Mislim da nisam prvi koji je to rekao. Što se tiče regionalnih zračnih luka, Mislimo da nove smjernice o e, potporama zračnim lukama i zračnim kompanijama e, su prvi korak za rješavanje ovog pitanja koji će nam pomoći svima da e, vidimo koje su, koji su izazovi i koje su mogućnosti za zračne luke. Mi smo govorili mnogo o tome i mislim da smo uspjeli uzeti u obzir značajne promjene koje su se dogodile u posljednje desetljeće kada se radi o tim smjernicama. Nadam se da su moji komentari bili mjerodavni. E, hvala vam gospodine predsjedatelju što ste mi dali riječ. Hvala lijepo. Hvala. prvi put što ste se vratili, ali nije posljednji put što vas ovdje vidimo. Pavel Telička ima sada riječ za završni govor. Izvolite. Hvala. Zahvaljujem. Znam da ste mnogi imali e, mnoga izvješća, mnogo više nego što sam ih ja do sad imao u ovom kratkom e, mandatu u Europskom parlamentu. Ipak e, moram reći da u uvodnoj izjavi se sadržano nešto što nije ovdje spomenuto. E, ja ću svakako iznijeti vlastite amandmane kako bih e, izrazio ovo što je danas rečeno tijekom rasprave. E, I zato je dobro što ste sami istaknuli ovo što je spomenuto u obrazloženju. To će svakako biti uneseno u tekst. Što se tiče sporazuma o zrakoplovstvu, to sam već rekao i spomenuo u svom uvodnom izlaganju. Još samo nekoliko primjedbi. Kao prvo u izvješću ćete pronaći poziv komisiji da se pozabavi nekim pitanjima o kojima ste govorili. Dakle, neću sada ponavljati detalje. Govorilo se o slotovima i govorilo se o zračnoj kontroli. I također sam pojasnio da imamo problem s provedbom. Moramo napredovati, ali istovremeno mi ne provodimo postojeće zakonodavstvo i politike koje imamo. Dakle, bez ulaženja u detalje, mogu reći da države članice moraju poraditi na tomu. Parlament svakako može signalizirati što mi očekujemo u tom pogledu, što očekujemo da se učini. Neki od vas su govorili o pitanju regionalnih zračnih luka. Ja bih to sagledao sa drugačijeg stajališta. Dozvolite mi da komentiram. Ja smatram da je cilj ovdje da sve to bude gospodarski opravdano i da ne trošimo novac uzaludno. Također želim podcrtati da imamo integrirane načine prijevoza. Dakle, imamo tri ili četiri regionalnih zračnih luka i mogu shvatiti da će lokalne općine onda lobirati da se zadrže ti, e, te zračne luke, ali sad treba vidjeti sada sa sustavnog e, stajališta, gledišta kako riješiti ovakve slučajeve. Što se tiče e, politike o tržišnom natjecanju, Moram reći da ovo nije jednostavno pitanje, ali želim podcrtati da ako postoji e, zahtjev od e, putnika, onda postoji nešto što zrakovne kompanije mogu ponuditi. Moramo to proanalizirati, moramo shvatiti koji su razlozi zašto se nešto traži. Je li to e, traženje nekakvog nelojalnog tržišnog natjecanja? Ako je tako, onda trebamo tražiti komisije da to riješi. E, ja sam vidio da su tu e, izražene pritužbe i sada je moje pitanje zašto neki nisu u skladu s propisima i zašto se drugi ne žale. Dakle, to je protiv konkurentnosti, protiv tržišnog natjecanja je li to e, samo u određenim okruženjima, na istok na primjer, ili se to događa općenito? Dakle, bit će mi drago e, razmišljati o ovim pitanjima i to unijeti u ovaj dokument. E, možda ja nisam to jasno rekao, ali ja svakako neću u ovom dokumentu, u ovaj dokumentu unijeti nešto što će biti na štetu korisnika, odnosno potrošača. Eh, zapisao sam sve što ste rekli. Eh, svakako je okoliš pitanje koje ću ja obuhvatiti detaljno u ovom dokumentu. Evo, čitam brzo vaše komentare. Evo, još jedna primjedba. Gospodin Škarlec je spomenuo također pitanje eh, kružne ekonomije. Drago mi je što ste to spomenuli i što ste to primijetili, jer mislim da je to veliki potencijal za budućnost i to će biti novi sektor u našoj industriji i zato mislim da možemo riješiti mnogo toga u pogledu toga što se događa u zračnim lukama između zračnih luka. Tu imamo veliki potencijal i mislim da ćete neke od tih ideja i primijetiti u tekstu i pronaći u tekstu. Evo tu ću se sada zaustaviti. Nadam se da sam odgovorio na većinu komentara i da vjerujem e, da sam još jednom podcrtao pravac kojim želim ići u pisanju ovog dokumenta. Zahvaljujem komisiji i svim službama koje su sudjelovale u pisanju ovog dokumenta. I na samom kraju moram reći da dionici i cjelokupnog društva smatraju da je ovo pitanje obrađeno drugačije u odnosu na ono što je spomenula gospođa tu Oni smatraju nešto da je pitanje drugačije i da se tu ne radi samo o prednostima, nedostacima. Evo posljednje što želim reći, mi smo odbor za promet i turizam i zato trebamo uzeti u obzir pitanja prometa. E, mislim da ne bismo trebali e, uzimati ulogu drugih odbora. Hvala. Time zaključujemo raspravu o ovoj točki dnevnog reda 5.10. E, u 12 sati je rok za podužnjene amandmana. E, sada nešto malo kasnimo, nemamo dovoljno vremena. Idemo na sljedeću točku dnevnog reda, izvješće e, priznavanja profesionalnih kvalifikacija u unutarnjoj provedbi. Gospođa Majsner kao izvjestiteljica ima riječ. Zahvaljujem. E, nadam se da ćemo sada govoriti o ovoj temi koja je jako važna, upravo kao je zrakoplovstvo. Promet će se povećati u buduće i očekuje se da će u unutarnjoj plovidbi biti mogućnost prevoženja e, više robe i putnika. Samo trenutak, kaže predsjedavajući, molim vas da tiho napustite salu jer moramo nastaviti s našim sastankom. Ne želim da gospođa Majsner ima poteškoća zbog buke u sali. Izvolite, imate ponu riječ. Dakle, rekla sam da unutarnji plovni putevi se trebaju proširiti, e, trebamo ih imati više kako bismo imali bolji promet i kako bismo smanjili pritisak na cestovni promet. Trebamo kvalificirano osoblje i zato e, e, osoblje na palubi u unutarnjoj plovidbi je prestaro i nemamo nove zaposlenike i zato u EU to pitanje se rješava na različite načine. Zato imamo prijedlog usuglašavanja. E, komisija je dala svoj prijedlog usklađivanja i ja znam da sada u Finskoj postoje saune gdje se može i plivati. Nisam nikad bila tamo, ali evo to je novost. Ne radi se o plovilima za unutarnju plovidbu, ali radi se o nečemu što olakšava plovidbu. Dakle, Mislim da je bilo teško sastaviti ovako izvješće za parlament u trenutku kad je vijeće već e, sastavilo svoje stajalište. Ja sam ipak pokušala ovo izvješće napisati. Sada ću govoriti o pojedinim područjima i izmjenama. Vrlo dobro što imamo prijedlog usklađivanja, zato što također ide u korist e, stvaranja novih radnih mjesta i nove radne snage. E, što se tiče propisa, ja sam nešto osjetljivija. Znam da je e, Land Mecklenburg Vorpommern morao imati E, zakon o žičarama, unatoč tomu što nema žičare na svom području. Dakle, pitam se hoće li svaka država morati primjenjivati ove propise unatoč tomu imali e, plovne puteve ili ne. Dakle, pitala sam se hoće li sve države članice EU morati primjenjivati ovaj zakon, ovaj akt, ili samo one države kao Malta, na primjer, gdje postoji škola gdje se obučavaju e, zaposlenici koji će raditi na unutarnjoj plovidbi. E, komisija je već ovdje govorila o izuzećima, e, odnosno o slučajevima gdje putevi unutarnje plovidbe nisu povezani sa putevima druge države. Na primjer, u Njemačkoj imamo male trajekte koji prometuje na vrlo kratkoj trasi. Ovo bi moglo biti predmet izuzeća, na primjer u području turizma. Što se tiče samih dionica, gdje e, dolazi do zastoja na e, rijekama i gdje se treba dobro poznavati rijeka radi plovidbe. Ja sam ovdje govorila o učestalosti e, nesreća i države članice nam moraju biti u stanju reći gdje postoje problemi na vodenim tokovima. Na temelju tih informacija države članice mogu onda odrediti gdje se može ploviti ili ne, jer su svi vodeni putevi različiti, pogotovo što se tiče struje. E, treće države i priznavanje. Ja se slažem s time da e, treće države e, mogu dobiti priznanje ako su e, povezane sa unutarnjim plovnim putevima Europske unije. E, to je jedini način da ih definiramo, jer inače je jako teško definirati e, treću državu ako se ne pridržava naših zakona. Što se tiče samih ispita i naobrazbe treba se predvidjeti korištenje simulatora kako bi se predvidjele kod samog ispita reakcije u teškim e, situacijama plovidbe. Simulatori naravno e, ne mogu zamijeniti praktičnu nastavu i praktičnu provjeru kandidata. Do sada smo imali čitav niz standarda CESNI, a mislim da te standarde trebamo uzeti u obzir u trenutku kada komisija bude odlučivala o delegiranim aktima. I još jedno pitanje vezano je uz one koje mogu ući u ovaj sektor nekim zaobilaznim putem. U e, unutarnjoj plovidbi treba biti moguće zaposliti osobu koja je imala iskustva u radu u sličnom sektoru, na primjer u pomorstvu. Važno je također reći da sam ovdje istaknula to što e, voditelj brodice treba znati e, kako postupati u određenim situacijama. E, komisija nije uvijek predvidjela poznavanje određenih detalja, dok e, po mom sudu takav kadar bi trebao poznavati ovakve elemente. Ja se također slažem s time da se engleski jezik uvede ka, radi boljeg sporazumijevanja među zaposlenicima na ovakvim plovilima. Hvala, a sada imamo izvjestitelje u sjeni. Kao prvi, gospodin Miselje. Hvala. E, kao prvo želim čestitati izvjestiteljici na visokoj kvaliteti odrađenog posla. Ona se već dotakla svih pitanja koji su nama bili važni i vi ste vidjeli da i neki smatraju kako je potrebna profesionalizacija e, ovog sektora. To vjeruju pučani. E, I mi smatramo da je to važno u e, izradi standarda za unutarnju plovidbu, kako bismo bolje definirali pravila ovog sektora. To je spomenula izvjestiteljica. Kao drugo, E, izuzeća za nacionalne plovne puteve koji nisu vezani uz za europsku mrežu. To je ovdje obrađeno, mada vidimo da kod uvodnice broj 3 mi imamo sporazum o, sa dotičnom državom članicom. Sljedeće, e, ovdje ne treba doći do prepreka za e, profesionalce koji su obuhvaćeni ovim dokumentom. Treba poraditi na tome da e, zahtjevi u pogledu izobrazbe ne postanu prepreka u zapošljavanju. Nacrt e, izvješća ide u pravom smjeru i mi ćemo svakako uspjeti se usuglasiti s izvjestiteljicom ako se budemo usredočili na ove tri točke. Hvala. Sljedeća je gospođa Klaudija Tabardel. Molim vas da budete što kraći. Izvolite. Hvala. Na njemačkom kažemo da je e, dobro biti što kraći jer tako postajete razumljivi. Hvala. Poštovani kolege i kolegice, poštovani izvjestitelju, zahvaljujem vam što ste izradili ovo važno izvješće za naš odbor. Mi želimo potaknuti mobilnost osoblja u ovom sektoru. Ovaj tekst je dobro zbalansiran i odgovara na mnoga pitanja koja se tiču priznavanja kvalifikacija u unutarnjoj plovidbi i tiču se i načina na koji mi možemo riješiti problem nadležnosti. Ovdje ću sada samo nešto reći vezano uz ideje Gezine što se tiče digitalizacije. Tehnologija može svakako nam pomoći e, na mnoge načine. Mi možemo bolje provjeravati i brže provjeravati podatke. S druge strane, možemo imati i bazu podataka pomoću koje ćemo brže provjeravati podatke, smanjit ćemo birokraciju i možemo smanjiti vrijeme čekanja. Što se tiče simulatora, mi se slažemo s tom idejom, ali ovdje imamo određenu zadršku, jer ne znam možemo li onda simulator zamijeniti direktnom nastavom, odnosno provjeravanjem e, na licu mjesta, jer simulator ne može se izjednačiti sa realnom situacijom kada postoji stres. I sada pitanje, kako bi mogle škole u državama članicama iskoristiti e, ovakav način izobrazbe. Jer simulator je svakako koristan, ali s druge strane mi ne bismo htjeli da to postane prepreka za neke države članice. E, sada e, mislim, sada ću govoriti o broju dana iskustva koje je potreban za dobivanje svjedočbe moram reći da se mi temeljimo na e, evaluaciji kvalifikacija. Dakle, mislim da ne trebamo povećati broj dana iskustva. Ja sam svakako otvorena za dijalog kako bismo pojasnili ove detalje. To je važan aspekt prijedloga komisije. E, još nešto što se tiče e, zona sa specifičnim rizikom. Mi moramo odrediti kriterije za definiciju ovakvih područja kako bismo uklonili rizik da neka područja bez razloga dospiju u takvu kategoriju ne smijemo imati prepreke za brodove koje dolaze iz drugih područja. U ovom izvješću piše da države članice mogu same uočiti te, odrediti te, ta područja, ali e, trebamo ići korak dalje u odnosu na mišljenje cesnija. Moramo imati bolju koordinaciju u ovom području. Ovo je vrlo važno izvješće, jednako važno koliko i prethodno izvješće. Dakle, mi izvjestitelji u sjeni moramo imati mogućnost izraziti svoje mišljenje. Hvala, predsjedniče. Hvala. Svi se trebaju pridržavati zadanog vremena. Sada gospodin Peter Pandalem. Imate dvije minute. Hvala. Hvala, predsjedniče. E, komisija je dala vrlo kvalitetan prijedlog. To treba podcrtati. Kao drugo, e, kolegica Meissner je dala vrlo dobre nadopune i tu mislim na svjedočbu o stručnoj sposobljenosti e, koja treba e, imati vrlo dugačak rok trajanja i korištenje engleskog jezika u unutarnjoj plovidbi. U unutarnjoj plovidbi imamo takozvani seaspeak. To je e, vokabular koji je ograničen i koji se koristi u komunikaciji među članovima posade. To je važno, pogotovo ako e, postoji član posade koji ne govori baš dobro engleski, ali može se koristiti tim posebnim žargonom. E, zato treba e, mnogo ovdje e, govoriti i o izobrazbi i osposobljavanju u pogledu jezičnih znanja. Evo, bez obzira na ovo, moram reći da je ovo jako dobro izvješće. Hvala, gospođa Kilone. Hvala. Ja želim zahvaliti izvjestiteljici Meissner na vrlo stručno izrađenom izvješću i naravno komisiji na dobro odrađenom poslu. Mi ćemo predložiti neke izmjene teksta sa određenim specifikacijama, ali sada kao zagovornica unutarnje plovidbe Htjela bih da se ona očuva u Europi u budućnosti, naročito s obzirom na činjenicu da ljudi koji rade u tom području nisu jedna homogena skupina, postoje tu različiti uvjeti i u tome sudjeluju različiti radnici. To znači od malih do velikih poduzeća, međunarodnih poduzeća, i naravno, sigurnost je uvijek prioritet koji moramo osigurati. Pri tome, međutim, ne smijemo stvoriti nepremostive administrativne prepreke malim i mikropoduzećima. Prepreke koje bi onemogućile djelovanje u ovom području ili zapošljavanje radnika. Unutarnja plovidba je važna za budućnost prometa u Europi i kada je riječ o prijevozu tereta i putnika. I to je važno sredstvo za smanjenje emisija ugljika u ovom području. Hvala, gospođa Arno, tu ima riječ. Hvala. Samo kratko pitanje koje upućujem naročito Europskoj komisiji. i hvala na onima koji su predstavili nacrt direktive. Da, ovo jest zanimljivo izvješće. Govorimo o stručnom osposobljavanju, unutarnjoj plovidbi, što je pozitivno sa više aspekata, ali tu naročito mislim na svoje nadrodnjake. Naime, mi se suočavamo sa velikim gospodarskim poteškoćama, sektor bilježi gubitke, Imamo otprilike sedamstotinjak takvih brodova, nekad smo ih imali čak deset tisuća. Dakle, pitanje za komisiju je sljedeće. Kako možete osigurati zaštitu francuskih brodova u Europskoj uniji. Znamo da tu postoji i unutar Europske unije nepošteno natjecanje, naročito kada je riječ o direktivi o upućenim radnicima. Dakle, kako ćete zaštititi status jednog francuskog broda koji plovi Dunavom, a s druge strane imamo rumunjske brodove koji se kreću riječnom mrežom u Francuskoj. O tome ćemo morati razmisliti u budućnosti. Dakle, ne možemo imati samo direktivu odredaba o kvalifikacijama, što je inače samo po sebi pozitivan pomak. Hvala, gospodin Vanekamp. Hvala lijepa, predsjedniče. Slažem se s kolegama koji su čestitali gospođi Majsnar. No, imam dva pitanja. Hoćemo li imati europski sustav kvalifikacija za unutarnju plovidbu, da ili ne? Tu prijedlog komisije nije baš jasan. Spominju se nacionalni sustavi koji proizlaze iz drugih nacionalnih sustava. Dakle, moje prvo pitanje je hoće li tu biti europska kvalifikacija? I drugo je pitanje sljedeće. Treba li vam dugačak staž? Često se govori od, o 500 dana, ali nakon čega nema ispita. Dakle, ne znamo je li taj radnik stručan ili ne. Dakle, ne bi li bilo bolje imati jedno kraće razdoblje vježbeništva nakon kojeg ćemo imati ispit nego ovako? Pa da, imamo diplomirane ljude koji ne znaju ništa i nediplomirane ljude koji imaju ogromna znanja. Nema tu pravila. No, pitanje je upućeno komisije dakle, dajem odmah riječ komisiji. Hvala. Dobar dan, dame i gospodo. Želim također eh, čestitati izvjestiteljici gospođi Meissner na izvrsnom izvješću koje je pripremila. Drago mi je da ne samo izvjestiteljica, nego i drugi članovi parlamenta koji su uzeli riječ pozitivno ocjenjuju izvješće po pitanju sigurnosti i mobilnosti radne snage, što nam je potrebno kako bismo dalje promicali ovaj ekološki način prijevoza, što je unutarnja plovidba. Imam tu nekih komentara, neću se dugo zadržavati na njima, no prvi je, a to je također spomenulo i nekoliko govornika, pitanje procjene kvalifikacija, odnosno izdavanje svjedočbe bez ispita, no e, zapravo to zapravo negira čita pristup e, koji se temelji na, e, na kvalifikacijama i je pitanje područja obuhvata. Dakle, tu treba procijeniti hoćemo imati dobro tržište radne snage na domaćem terenu, što bi zapravo ograničilo naše sposobnosti i također ne sviđaju nam se izuzeća, odnosno iznimke koje se sve prisutnije, koje bi stvorile raznolike nacionalne situacije, dok mi s druge strane želimo imati jedno jedinstveno tržište rada. I na kraju, u našem nastojanju ka postizanju veće sigurnosti ne smijemo pri tome stvarati dodatna administrativna opterećenja i nametati prepreke pristupu ovom, ovoj profesiji. I zatim pitanje konkretnih rizika i e, rijeka koje one predstavljaju. E, to se pitanje ne smije koristiti kako bi se umjetno ograničila mobilnost radnika. Tu treba pozorno pristupiti. I kada je riječ o socijalnom aspektu ovog prijedloga, odnosno hoće li to na bilo koji način olakšati pristup onima koji ne bi radili u istim uvjetima i koji bi istisnuli druge s tržišta. To nije odgovor, naravno, na sva socijalna pitanja u prometu, no Ovime ne želimo omogućiti pristup ovom zanimanju osobama bez kvalifikacija i to bi podiglo razinu ovog zanimanja. Ne govorimo samo o kapetanima brodova, nego i o svim razinama zaposlenika. No, naravno, možete biti sigurni da ćemo kao i uvijek surađivati na konstruktivan način s vama kako bismo našli najbolju moguću ravnotežu između očuvanja unutarnje plovidbe, visoke razine sigurnosti, smanjenja administrativnih opterećenja. Ako smijem iskoristiti još ovo preostalo vrijeme, gospodine predsjedniče, znam eh, da smo u laganom kašnjenju. Evo, dopustite mi samo jednu osobnu napomenu. Ovo je posljednji put što ću se pojaviti pred ovim učenim odborom. E, pratim vaš rad od 16 godina, od 2000. godine. Tu vidim neke zastupnike u parlamentu koji su uvijek, još uvijek za predsjedavajućim stolom i prisjećam se ugodne suradnje s vama, bilo da je riječ o sigurnosti cestovnog prometa, pomorskog prometa, prijevoza, politike luka, unutarnje plovidbi. Mislim da smo zajedno prešli dugačak put i želim zahvaliti ovom tijelu na izvrsnoj suradnji suradnji i na konstruktivnim e, doprinosima našim e, prijedlozima. Od listopada će preuzeti moje mjesto Danijela Rovska, a ja ću otići u mirovinu početkom iduće godine. Dakle, želim svima ugodan nastavak rada i mi, komisija, se radujemo daljem nastavku rada, izvrsne suradnje, bilo dakle da, će, se radilo o meni osobno koji ću surađivati s vama i o mojim kolegama. Hvala. Vielen Dank. Hvala. Rado sam vam dao ovu dodatnu minutu i mislim da ste zaslužili ovaj pljesak i želim ja vama zahvaliti na izvrsnoj suradnji sa komisijom, ali i naravno sa vama osobno, zato jer institucije same po sebi ne mogu ništa ostvariti ako u njima nema vrijednih ljudi koji izvrsno rade. Hvala još jednom i mnogo sreće, sve najbolje za budućnost. Uživajte u mirovini. Evo još jedan aplauz. Und jetzt hat Gesine Meissner das Schlusswort. Gesine Meissner ima zaključnu riječ. Hvala predstavniku komisije. Mislila sam da ćete ostati s nama do kraja listopada, no ako je ovo posljednji put da sudjelujete na našem sastanku, to je šteta jer sam uvijek cijenila vaš rad. Vi ste stručnjak za ovo područje. Naravno, nisam time htjela reći da drugi nisu, ali ja sam se posebice bavila lukama i bila sam e, u Hamburgu jednom e, kako bih razgovarala sa lučkim vlastima i uvijek bi mi rekli da gospodin Georgitis je bio ovdje, tako da mi je drago što imamo u komisiji ljude koji poznaju teren, koji ne sjede samo u uredima. Vi ste uvijek odlazili na teren, razgovarali s ljudima, dakle bilo mi je drago surađivati s vama, iako nismo uvijek imali ista stajališta, no i to je sastavni dio demokracije. Vratimo se sada našoj raspravi. Već sam navela glavne elemente, dakle ispit. Digitalizacija. To bih htjela odmah uvrstiti, ali komisija mi kaže da pripremaju prijedlog u tom smislu, ravno pitanje simulatora. Dakle, vidjet ćemo kako ćemo to sročiti u tekstu. Ne, Istina je, u unutarnjoj plovidbi nemamo homogenu grupu radnika. a Ja želim e, uvažiti sve potrebe jer imamo razlike posade i također su različiti uvjeti na licu mjesta. Dakle, ne možemo sve strpati u isti koš. Treba sve to uskladiti, no pri tome povesti računa i o različitim e, zanimanjima koje tu sudjeluju i o osobama. I još posljednja napomena. Svako treba polagati ispit, no predsjednik e, ima pravo, oni koji polože ispit ne znaju posao, a s druge strane oni koji to nisu učinili znaju sve. No, vidjet ćemo što ćemo tu učiniti. Zahvaljujem izvjestiteljima o sjeni. Klaudija također ima pravo unutarnja plovidba ima sve veći značaj i šteta je jedino što su ipak e, vremena na raspolaganje ograničena. Da, vremensko ograničenje nema nikakve veze sa značajem ovog predmeta. I to vi vrlo dobro znate. 11. 10. je rok za ulaganje amandmana i sljedeća točka na dnevnom redu je su pravila građanskog prava o robotici. Georg Mayer nije ovdje, zamjenjuje ga gospođa Arnotu. Hvala. Da, kolega Majer me je zamolio da ga ispričam zadržao se drugdje, tako da ovdje imam njegovo mišljenje o pravilama građansko pravo o robotici. Prvi puta ljudski rod je u prilici stvoriti umjetnu inteligenciju koja će moći ostvariti interakciju sa okruženjem i donijeti odluke sukladno situaciji u kojoj se nalazi. Došlo je do određenog razvoja događaja odnosu na raznim vremena. Dakle, no to povlači sa sobom i određene pravne probleme. Dakle, kada je riječ naročito o podjeli dodane vrijednosti koje stvara robotizacija. Vlasnik, recimo, samostalnog automobila ne mora više plaćati vozača, tako da može smanjiti cijenu usluge i povećati koristi. Već 40 godina u Europi postavlja se pitanje raspodjele te dodane vrijednosti. Dakle, vlasnik uređaja i potrošač će biti korisnici napretka, ali to ne vrijedi za radnike koji će ostati bez radnog mjesta i koji će morati naći drugi izvor prihoda. Pitanje je od ogromne važnosti i pitanje nezgoda do kojih bi moglo doći kada imamo automatska vozila. No, već nekoliko godina Imamo neke prometne nezgode koje bi mogle povući pitanja koje se tiču robotizacije, no to bi moglo prekaziti vrijeme. Uber koji je vezan za, za je mm, imao prvi pokus automatske vožnje u Pittsburgh i ta taj brend također nudi i vozila takve vrste, a Uber nudi sve takav program. Dakle, to nije znanstvena fantastika, nego je to najava onoga što će se nuditi i u većim razmjerima. No, pitanje je odgovornosti u slučaju nesreće. Tko je odgovoran u tom slučaju? Je li to projektant, vlasnik vozila? Naravno, ne možemo vozila dovesti na sud, ali kome onda možemo naplatiti obvezno osiguranje, a tko ima pravnu osobnost. Znamo da imamo razlike odredbe po tom pitanju u Europi i da imamo fragmentaciju jedinstvenog tržišta u ovom području. Odbor Juri predlaže da se ne ugrozi djelatnost poduzeća i da treba donijeti bolje zakonodavstvo jer je već došlo u osnovom do informatičke revolucije i Vrlo često smo izloženi i neuspjesima takve tehnologije, recimo tu mislim na neuspjeh programa Galileo kada je riječ o GPS-u i E, nadležni odbor predlaže da se uvedu mjere za smanjenje broja nesreća jer ćemo imati umjetnu inteligenciju u vozilima koja će biti sve prisutnija, ali dobro je postaviti pitanje odgovornosti za nesreće koje prouzroče takva vozila i Komisija se moli da izvrza prati tehnološki napredak koji će omogućiti takvim vozilima smanjenje onečišćujućih emisija. Također bilo bi korisno i razmijeniti znanja u cilju budućeg razvoja te industrije i to putem suradnje između istraživača, proizvođača, udruga potrošača, javnih tijela i tako dalje. Također izvjestitelj podsjeća na potrebu da se prenose podaci između vozila i potrebne infrastrukture kako bi se povećala sigurnost u prometu i zaštitio život osobe. Moramo učiniti sve što je naš moći kako ne bismo imali raznolike propise kada je riječ o autonomnim vozilima. Hvala. Luis de Grandes Pascal riječ. Hvala lijepa. Hvala e, gospođi Onacu koja je zamijenila izvjestitelja. Zaista živimo u eri e, tehnoloških promjena koje se ne mogu zaustaviti. Ne možemo ništa učiniti. Moramo prihvatiti da sada e, neko zamjenjuje čovjeka. Međutim, moramo paziti. E, odbor Juri upravo se bavi tim pitanjem i ne može biti drugačije. Na kraju rasprave Juncker je rekao da e, naša imena neće ući u povijest, ali naše pogreške hoće. Ako ne pazimo, možemo napraviti e, pogreške koje će biti teško ispraviti. Ne moramo se toliko žuriti, a da ne koristimo određene predostrožnosti. Dakle, ovdje imamo i e, zamisli gospodina Majera. E, već koristimo ova sredstva e, robotike e, kao što je recimo automobil koji vozi sam iako je bilo nekih nesreća. Isto tako se trebamo podsjetiti na dva pitanja. Jedno je zaštita podataka, a drugo je odgovornost. Iako je važno da imamo sigurno osiguranje, i da stvorimo e, jedan konzorci osiguranja kako bi e, zajamčili odgovornost e, kada se radi o onome koji koji je odgovoran za te automobile koji voze sami. Dakle, neki moraju biti odgovorni za moguće za moguće nesreće. Znamo da imamo Uber, suradničko gospodarstvo, došlo je do suda Dakle, u praksi nismo imali dovoljno odgovornosti. Niko nije mogao biti odgovoran za nešto što je e, predstavljalo određeni glas. U nekim zemljama e, osiguravateljski konzorci znaju da neki luđak može e, uzrokovati toliko smrti, a opet e, neće biti odgovoran e, onaj koji je posjedovao to vozilo, odnosno onaj koji je bio vlasnik vozila. Dakle, nema sumnje. Mislim da je ovaj, e, ovo izvješće zaista u dobrom, ide u dobrom smjeru, ali mi ćemo predložiti i određene amandmane vezane za odgovornost jer svi dijelimo e, slične zamisli. A isto tako postoji pitanje subsidijarnosti. Govorimo o jednom e, pravnim, temeljima subsidijarnosti. Međutim, na cesti ćemo imati situacije koje su prekogranične situacije. A doći će i do trenutka kada ćemo morati imati jedno jedinstveno europsko e, zakonodavstvo koje će obuhvatiti e, sve, sva ostala nacionalna zakonodavstva. Zahvaljujem izvjestitelju, mislimo da je ono pozitivno i vrlo e, prihvatljivo, ali pomoću amandmana pokušat ćemo ga na najbolji mogući način poboljšati. Hvala, Petar E, žao mi što moram govoriti engleski, međutim gospodin e, Tazanovski nije ovdje, a dao mi je svoje komentare na tom jeziku. Gospodin Tazanovski zahvaljuje izvjestitelju na nacrtu izvješća. On misli da je to dobar temelj za daljnji rad. On je uvjeren da tehnološki napredak e, koje čini istraživanje i razvoj će e, riješiti glavne tehnološke izazove, međutim biti će mnogo teže riješiti pravne pitanja. Moj kolega gospodin Tezanovski bi želio dodati nekoliko primjedbi ovome mišljenju i on to e, spominje u dva pitanja. Kao prvo želi naglasiti kritičnu važnost E, e, sustava Galileo i Galileo i EHNOS. U sferi prometa već smo napravili neke e, korake prema provedbi prometnog automatskog sustava. Međutim, radi se o mnogo izazovnijem pitanju kada se radi o pouzdanosti satelitskog navigacijskog sustava. Izvjestitelj se e, usredotočuje na automatizirana vozila, međutim naš izvjestitelj u Sjeni e, govori da postoje modaliteti e, prometa, posebno kada se radi o bespilotnim letjelicama i upućuje na dobro uravnoteženom izvješću gospođe Emada Belest. hvala lijepa. Gospodine predsjedatelju, da se nadovežem na ovaj posljednji komentar gospodina Fontana. E, postoje određene određena ograničenja koje su u redu. Van Dalen je govorio o bespilotnim letjelicama ili dronovima, međutim govorimo ovdje i o drugim prijevoznim sredstvima e, koja idu sama, kao i o brodovima. Govori se i o podzemnim željeznicama ili o e, vlakovima. Dakle, možemo e, imamo jako mnogo mogućnosti primijeniti robotiku upravo u prometu i zato moramo uzeti u obzir e, nacionalne propise i e, propise e, koje su međunarodni kako bi mogli provesti ovakvu robotiku. Mislim da imamo koordinirani pristup kako bismo zajamčili dobru primjenu robotike. propisi moraju s jedne strane promicati sigurnost, a s druge strane zajamčiti određenu fleksibilnost kako ne bismo E, zapriječili tehnološki napredak. U ovom trenutku radimo na propisima vezanim za bespilotne letjelice. Imamo i prve inicijative i za e, korištenje e, bez, automobila bez vozača. Tijekom nizozemskog predsjedništva mi smo prihvatili amsterdamsku izjavu koja govori o mogućim izazovima kako bismo imali europski program o ovoj temi. Govorimo i o propisima vezanim za privatnost zaštite podataka. Ali i to kako koristiti podatke gdje postoje vlasnička prava vezana upravo za podatke. To e, uključuje i sigurnost usluga i civilnu odgovornost u slučaju nesreće, dakle E, osiguravajuća društva. Što se tiče pravne strane, jako je važno zajamčiti dobro korištenje automatiziranih e, vozila, bespilotnih letjelica i tako dalje. Dakle, možemo e, ubrati plodove tehnološkog napretka samo ako imamo evropski program i evropske propise, ako želimo da Europa vodi na međunarodnoj razini onda moramo se jako potruditi i nadam se da ćemo s izvjestiteljem u sjeni e, izraditi dobro mišljenje koje možemo poslati u odbor Juri kako bismo mogli poticati e, komisiju i vijeće da, napravi napredak. Hvala, Dieter Lebe. Koh. Ja, mein Dank gilt auch dem Berichterstatter e, Hvala lijepa. Izvjestitelj Majer, iako ovdje nije danas, e, mislim da je ovo dobar početak, međutim e, mislim da ne ide dovoljno daleko. Mislim da robotika nije samo alternativan način vožnje, nego mislim da se ovdje bavimo sa svim drugim e, prijevoznim sredstvima o kojima izvjestitelj ovdje ne govori. Dakle, automobili bez vozača će revolucionalizirati cestovni promet i moramo biti svjesni da moramo e, ojačati europsku industriju sa dobrim e, pravnim okvirom za istraživanje, proizvodnju i testiranje takvih automobila. Moramo stvoriti e, etičke okvire, okvire za zaštitu podataka, za odgovornost. Trebamo učiniti mnogo toga prije nego što preuzmu svijet ovakvi automobili bez vozača predsjednik kaže da e, smo nedavno smo bili u Češkoj i e, vidjeli smo e, željeznička vozila bez vozača. Oni su imali automatizirane vlakove u Berlinu, već ih imaju nekoliko godina. Oni mi smo bili začuđeni kada smo vidjeli da nema vozača. Na početku su se ljudi brinuli oko toga, dakle te stvari već postoje i moramo se sjetiti da će se da će takve stvari e, sve više igrati ulogu u prometu. Dakle, ne govorimo samo o cestama, nego o svim prometnim sredstvima koje mogu biti bez vozača. Kao što je rekao gradonačelnik Minhena, 1972. pred mnogo godina on je rekao da će e, se broj automobila povećavati na našim cestama. Ako će svi ti automobili biti bez vozača, onda još uvijek moraju e, imati određenu energiju. Ako je ta energija obnovljiva energija, onda ćemo moći upravljati tom situacijom. Dakle, moramo učiniti sve što je u našoj moći da zaštitimo i klimu i ljude. Povjerenik ima riječ. Hvala gospodine predsjedniče. Drago mi je što sam ovdje prvi puta u ovom e, odboru. Dobrodošao. Što se tiče nacrta, nacrta mišljenja e, gospođe Maje, želio bih e, samo nešto reći. Kao prvo, kada se radi sigurnosti na cestama, vidimo da izvješće u posljednje dvije godine o sigurnosti na cestama i da smo se naviknuli na e, neke stvari, moramo iskoristiti sve nove mogućnosti, e, kao što su i tehnološke mogućnosti u robotici, kako bismo vidjeli kako možemo e, smanjiti broj smrti na cestama. Dakle, jer 90% e, takvih nesreća e, uzrokuje ljudska pogreška. Što se tiče druge točke u nacrtu mišljenja, želio bih naglasiti da opća uprava za e, MUF priprema plan za inteligentne, inteligentne prometne sustave CITS. Dakle, taj plan će biti u obliku komunikacije i to je prvi korak prema povezanom e, planu e, za automatizirani prijevoz komisije. Što se tiče treće točke, gdje izvjestitelj poziva na stvaranje e, jednog sustava dijeljenja, mi se slažemo i, i, napominjemo da imamo pristup da učimo dok radimo. Dakle, mi u istraživanju E, provodimo jedan mehanizam iz kojeg možemo učiti i to iskoristiti za bolje zakonodavstvo i bolje smjernice e, koje će doći iz institucija. Što se tiče četvrte točke, dakle, e, sigurna interakcija, tu se potpuno slažemo. E, želimo govoriti o automatiziranim e, vozilima, jer kada imate samo automatizirana vozila, svi ćete biti u nekoj gužvi u prometu. Dakle, to treba biti u skladu sa održivom pokretljivošću i mobilnošću. E, Kibersigurnost je već spomenuta. Mi radimo na e, jednom pristupu e, vezanom za usklađivanje sigurnosti sa svim državama članicama, a posljednje ali ne najmanje važno, zaštita podataka je od ključne važnosti Dakle, moramo revidirati uredbu o zaštiti podataka, a radimo i sa drugim dionicima kako bi osigurali da možemo izdati smjernice koje će pomoći osigurati da i zaštita podataka bude provedena na ovom području tehnologije. Dakle, s time zaključujem i primjedbe. Hvala lijepa. Hvala lijepa. I naravno mi vam želimo kao i nama plodonosnu suradnju iste vrste kao što je vaš kolega već e, imao e, u posljednjih 16 godina. Hvala na vašem doprinosu. Kristina Lotu. Hvala lijepa. Ja ću naravno poslati vaše komentare gospodinu Majeru. Govorili smo o problemu subsidijarnosti, o pravnim e, zabrinutostima, o povjerljivosti podataka, o širenju robotike na ostale sektore i e, to treba e, pažljivo i time treba pažljivo upravljati. Dakle, uzet ću ove komentare i komentare komisije i to će vjerojatno omogućiti usvajanje E, ovog izvješća u parlamentu. Hvala vam lijepa. Dakle, e, rok za amandmane je 5. listopada u podne. To nas dovodi do posljednje dvije točke dnevnog reda, 10 i 11. Dakle, radi se o statistici prijevoza unutarnjim vodnim putovima i o statistici željezničkog prijevoza u vezi s prikupljanjem podataka o robi putnicima i nesrećama. E, Bas Eckhart je jedan od izvjestitelja, ja sam drugi. Želim reći da ishod trijaloga je potvrđen. Dakle, i različiti datumi su potvrđeni, a u međuvremenu vijeće je potvrdilo kompromis u prvom čitanju. Dakle, rok za amandmane je samo formalnost. Amandmeni se mogu podnijeti u drugom čitanju od članova komisije, međutim kompromis neće proći ukoliko e, je e, amandmane prihvati, jedan amandman prihvati parlament. Dakle, rok za amandmane je 29. rujna e, u dva sata za oba izvješća. i naravno ja sam uvijek za to da imamo što više sudjelovanja, međutim u ovim e, okolnostima nadam se da neće biti amandmana, međutim formalno je to moguće, to vam želim danas reći. Gezina, izvolite. Da, zaista, ja sam izvjestiteljica u Sijeni za oba izvješća i sigurna sam da je ovo dobar kompromis e, koji će biti široko prihvaćen. Hvala vam na ovoj potpori. Što se tiče željeznica, trebalo nam je dvije godine, zato što e, dvije institucije komisije nisu surađivale i to se odrazilo polaganim napretkom. Dakle, radimo, radi se o tome da li ćemo imati uredbu ili nećemo. Često nam nismo ni znali što se događa, međutim uključili smo Eurostat i ostala tijela Neki su, se, neki su prigovarali da se radi kao o mirovnim pregovorima, da će nam trebati više od deset godina. Međutim, nadam se da smo uspjeli zadovoljiti obje strane i zaista mi je drago da smo došli do ove situacije. A slažem se, slažem se sa Gezinom Meisner da e, vjerojatno nema amandmana, međutim ako ih ima, onda ih ima. Dakle, to je sadašnje stanje, a sada idemo na sastanak e, koordinatora u zatvorenom obliku in kamera.